Kolegice i kolege, mogu vas pozdraviti na našoj sjednici. Dobro jutro, gospodine Gale. I htio bih vam priopćiti da je glasovanje o izvješću o stanju Afganistanu odgođeno. od, glede mojih objava nemam ništa, imamo li bilo kakvih napomena u vezi protokola, nemamo nikakvih primjedaba, znači time smo ih usvojili i zaključili. I sad prelazimo na dnevni rad, možemo pozdraviti gospodina Petera Maurera, predsjednika Međunarodnog komiteta Crvenog križa i jako mi je drago što je danas našo vremena pridružiti nam se. I ne, usuđujem se uopće niti nabrojati područje u kojima imamo danas u svijetu velike humanitarne probleme, počevši od Ukrajine, gdje je također jedno teško stanje o kojem zapravo kod nas nema dovoljno ni svijesti, ni osvješteno, pa preko Sirije i Jemena, pa svih ostalih područja u Južnom Sudanu i dalje u Africi pitanje za, iz, vezana za dakle, humanitarne krize uvjetovane izbjegličkim krizama, pa čak i u našim susjednim državama, možemo tako reći. Međutim, ni to nije sva, svo područje s kojim vi imate veze i s kojim se vi bavite. U našim prijašnjim razgovorima smo vidjeli otprilike obrise koliko je to veliko s čim se vi bavite i kakvu imate dobru suradnju primjerice sa humanitarnom organizacijom Crvenog polumjeseca i možete biti uvjereni i mirni da im ćemo mi uvijek podupirati rad Crvenog križa međunarodnog, ali nas bi sad jako zanimalo da čujemo vaše prijedloge i vaše procjene i situacije u svijetu danas. Imate riječ. Gospodine predsjedavajući, štovani parlamentarci, puno vam hvala na ovoj mogućnosti koju su mi temi dali da danas budem s vama i da vas e, informiram o tome s čime se uglavnom bavi Međunarodni odbor Crvenog križa u cijelosti danas u svijetu. Umjesto uvjet uvoda dozvolite da navedem ovdje samo nekoliko važnih točaka. Prvo, ne moram vama govoriti da je najveći problem proteklih godina bila strateško natjecanje između velikih snaga, bilo na globalnoj razini ili regionalnoj razini, koji je zapravo otvorio prostor za najrazličitija vojna i oružana rješenja koje onda pokušavaju ostvariti različite skupine u različitim predjelima svijeta. Ali niti Ujedinjeni narodi, niti jedna skupina država u ovom trenutku nije u stanju nametnuti jedan poredak i međunarodni sustav koji bi politička rješenja ponudio svim tim različitim e, situacijama i krizama i kontekstima u kojima mi radimo. Dakle, vidite, mi se pomalo nalazimo u jednoj situaciji, recimo u protekle tri mjesec godine, u kojoj smo imali gotovo svakog mjeseca neki novi oružani sukob. I našli smo se suočeni sa žrtvama, s raseljenima interno unutar jedne zemlje raseljenima ili izbjeglicima. Možda od nikad još do sada od drugog svjetskog rata nije bio tako velik problem izbjeglica kao ni problem e, raseljenog stanovništva unutar samih zemalja. I sad ne samo da smo suočeni s tim situacijama, nego je broj i dubina i težina tih sukoba danas sve gora i sve veća i izaziva sve više. Ali jasno je da i ti konflikti sve više poprimaju regionalne dimenzije. Prije tri godine smo govorili o sirijskom sukobu, a danas govorimo već o bliskom istoku, blisko istočnom sukobu. I čitamo i to regiji koja je zapravo jedno žarište različitih sukoba. Prije nekoliko godina smo govorili o krizi u Maliju, međutim danas je to već kriza u Sahelu čitavom. I zapravo je to čitav onaj prostor između Libije i sjevernog Alžira i Srednje Afrike. Prije nekoliko godina smo govorili o Somaliji ili smo govorili o Sudanu. Međutim, to je u ovom trenutku jedna ogromna teška regionalna kriza s Etiopijom koja je između tih dviju država i koja je danas prihvatila najveći broj izbjeglica od svih na afričkom kontinentu. Kao što vidimo, krize ne samo da postaju sve brojnije, ne sve žešće, dublje i veće, nego i regionalne. I mislim da je to sistemska pojava, što znači da mi kao humanitarci više nismo ne pokušavam samo odgovoriti kratkoročno na kratkoročne potrebe, nego se sve više smo angažirani u dugoročnim sistemskim sukobima a što znači sad ovdje u ovom kontekstu konkretno to sistemsko? Kad pogledam Siriju i Irak, to znači da se zdravstveni sustav, kompletne zdravstvene zaštite raspao, da nema više niti vode, niti sanitarnih uvjeta, da su ti sustavi raspadnuti. Ima vode gdje nema ljudi, ali ima ljudi tamo ali gdje su ljudi nema vode. I to je ono što, se, što je tipično i što se događa diljem svih tih područja u kojima sukobi caruje, u kojima žestoki. Prema tome, obrazovni sustavi nadalje su, su se raspali, nestali. Došao sam iz, prvo iz sjeverne Nigerije, bio sam u Maduguriju. Tamo su škole zatvorene već dvije i pol godine. Nijedno dijete ne ide ni u kakvu školu, školu u Najguriju u sjevernoj Nigeriji osim vjerskih islamskih škola. One su privatne i još uvijek otvorene. Međutim, javne, svjetovne, sekularne škole, one više ne rade i ne daju, nema usluge te. Evo, to je moja poanta. Nemamo samo privremeno raseljavanje nekolicine ljudi, nego imamo ogromne količine razdeljenih i izbjeglih ljudi, imamo sve više, sve dubljih, sve jačih sukoba i imamo sve više sistemskih kriza, koje, dakle, sisteme koji se kompletno slame, sisteme za redovni normalni život. Tome bih mogao pridodati da je nažalost sustav odgovora međunarodne zajednice jednostavno neadekvatan, a da bi se mogao zadovoljavajuće pozabaviti tim krizama. Imamo ogromne razlike između ambise upravo, između onih potreba koje eksplodiraju u visinu svih tih ljudi koji su pogođeni i onog što mi možemo ponuditi. I kad govorimo tim o neusklađenostima, tim ogromnim razlikama, mogu samo reći da se međunarodni odbor odbor Crvenog križa tu našao strašno usamljenim i sam kad govorimo i o suočavanju s međunarodnim krizama. Jer praktički da nema drugih aktera koji bi se pridružili i s nama otišli u najgora područja sukoba na svijetu. Kad pogledam na Afganistan, Južnu Somaliju, kad pogledam na Luganski Donjecku u Ukrajini, kad pogledamo onu Niger i Nigeriju i njihove najgore regije. Kad pogledam sjever Malija, to su mjesta na kojima Međunarodni odbor Crvenog križa sa ostalim humanitarnim društvima Crvenog križa kao i Crvenog polumjeseca su zapravo jedine organizacije, jedini sustav za pružanje odgovora na tu humanitarnu katastrofu koju imamo. Prema tome, jedno od pitanja koje bih volio postaviti vama kao političarima, a gospodin Brok me evo tu ljubazno zamolio da čak dam prijedloge neke ili sugestije pače. Ja mislim da bih vas volio u tom smislu ohrabriti da razmislite da li su kanali novca u kojima ste donijeli odluke da ga donirate i da pomognete humanitarne krize, da li su oni zaista pravi i da li su oni usmjereni prema onim prioritetnim potrebama koje treba zadovoljiti. I mislim da ćete doći do zaključka da to i nije baš tako i da postoji velika razlika između onih potreba koje analizirate i onog novca i pravca smjera u kojem odlazi novac koji se odavde šalje. Mislim da je bitno da parlament još jedan puta razmotri i razmisli o ravnoteži između humanitarnog sustava, sustava humanitarne pomoći i sustava pomoći za razvoj. Mi jako puno napora ulažemo u to kako bi jačali otpornost društva, zato što mi znamo da smo tu dugoročno angažirani, moramo pomoći. Međutim, vjerojatno je parlament taj koji treba odrediti smjer i koji mora kazati da li su prioriteti dobro određeni. Ja vam mogu samo reći gdje je Međunarodni odbor najaktivniji tamo, u onim najgorim dijelovima svijeta gdje su najgore krize i gdje zapravo i nema gotovo nikakvih faktora za razvoj. Prema tome, pitanje da li su resursi potrošeni na pravo mjesto i na pravi način. Jesu li potrošeni tako da pokuš, pomognu stabilizirati najfragilnije, najosjetljivije okoline, okoliše i kontekste tih sukoba ili ne? Sljedeći prijedlog koji bih vam dao je sljedeći. Da li su multinacionalne institucije, Svjetska banka i regionalne razvojne banke, da li su one opremljene na pravi način da bi se bavili sa tom fragilnošću koju vidimo da nastaje u tim zemljama u kojima zavladaju konflikti i ostaje. I mogu vam reći šta me u tom kontekstu najviše zanima i angažira i okupira. Naime, da se sve većoj mjeri nalazimo zapravo u umješani u konflikte u zemljama koje su zemlje prihoda, srednjih prihoda u svjetskim razmjerima. A te zemlje zapravo i ne dobivaju neku veliku pomoć od financijskih institucija. Kad pogledamo još jedan puta, vidjet ćemo da Ukrajina nije de facto siromašna zemlja, ali na kraju cijele situacije na kraju balade vidimo da je Međunarodni odbor Crnog križa jedini koji daje humanitarnu pomoć za Logan, Donjecki i Lugansku regiju koja jest u humanitarnoj krizi. Kad pogledamo Siriju, Libanon, Jordan, to su isto tako zemlje srednje razine prihoda i oni imaju velikih problema da dođu do nekih resursa kojima bi uspjeli se stabilizirati situaciju i ovu krizu koja je nastala. Međutim, nisam siguran da li je međunarodna zajednica dobro opremljena pozabaviti se tim problemima. I na kraju, nešto što zvuči pomalo kao jedna vrlo, da kažemo, jeftina propaganda ili takav prijedlog. Međutim, kao humanitarac, ja zaista svakog dana se nađem frustriranim činjenicom da je tako malo vremena i tako malo energije investirano u diplomatske napore da se nađe političko mirno rješenje za te sukobe. To nije stvar humanitaraca. Mi se ne želimo tome približavati. Mi smo dali, to nije naš posao, to je zadaća političara, a vi kao parlamentarci i kao političari koji obnašaju izvršne vlasti u nacionalnim vladama, ali i u europskim institucijama. Vi ste ti, a svijet čuva, čeka, očajnički čeka da vide kad će se diplomacija angažirati proaktivno na razrješenju i razloga uzroka za te krize. Jer to je ono što mi humanitarci ne možemo učiniti. Mi možemo samo biti neutralni, van, stranačka jedna organizacija koja pruža humanitarnu pomoć, ali je na političarima je da se umješaju i da preuzmu vodeću ulogu i traže rješenja za te uzroke. Inače, inače ćemo samo nastaviti financirati mjere ublažavanja, a da nismo iskorijenili razloge za krize. I na kraju još nešto što sam spomenuo je gospodinu Broku u njegovom uredu. U ovom trenutku je migracija veliki problem i veliko, dakle, bitna stvar kojom se bavi Crveni križ. Vidim, proteklih godina ste, smo već stečena iskustva u ublažavanju negativnih posljedica humanitarnih posljedica u, oko svih mogućih ruta e, krijumčarenja ljudi. U Sjevernoj Americi smo sa američkim crvenim kružom i meksičkim crvenim kružem, križem e, uspostavili dobru suradnju kako bi se pozabavili različitim zdravstvenim aspektima i drugim aspektima svih ovih migracijskih struja za ljude koji idu kontinuirano, idu prema sjeveru u SAD pokušavaju ući. Ali to nije dovoljno. Dakle, crveni križ i crveni polumjesec rade zajedno oko sredozemlja trenutno danas imamo i u San Marinu jednu akciju koja počinje zajedničku na, između Crnog križa i polomjeseca. Međutim, mi moramo vidjeti ne bismo li mogli barem raditi kao humanitarci kako bi ublažili neke od tih negativnih posljedica diljem čitave rute ovih novih migranata. Na kraju mi kao odbor, Međunarodni odbor Crvenog križa želim još nešto spomenuti u ovom uvodu. Ostaćemo ostaćemo potpuno obvezani da, bliz, da izbliza na terenu radimo s ljudima i pružamo im pomoć protiv onih počinitelja, onih koji vrše agresiju nad njima. E, ponovno moram tu spomenuti kad sam bio u sjevernoj Nigeriji sada i susjednim zemljama i vidio sam da je upravo naša aktivnost ta koja koliko toliko pomaže u toj teškoj situaciji ljudima koji su ili prešli granice i pobjegli od svoje kuće i ostali unut, kao raseljeni unutar svoje zemlje ili čak prešli u susjednu zemlju, ali uspjevamo im kao humanitarna organizacija koja im barem u najgorem pomaže, pomažemo im da ostanu barem u regiji ako su već i prešli izvan granice svoje zemlje i da ne krenu dalje na taj migracijski put prema sjeveru i prema Evropskoj uniji uglavnom. Ali evo, s time smo došli do kraja. Ja sam vam sad na raspolaganju za sva pitanja koja eventualno imate. Hvala lijepo, a sada bismo riječ dali gospodinu Vajnanu koji je potpredsjednik DVA. Skopolite gospodin Vajrinen. Izvolite. Hvala. Ja bih se želio zahvaliti gospodinu Maureru na njegovoj prezentaciji. Vjerujem da je u odboru za razvoj doista e, s odobravanjem, dakle sa zahvalnošću smo saslušali sve ove prijedloge i vidimo da su to stvari o kojima ćemo još puno raspravljati. A inače u vezi sa sredozemnom humanitarnom krizom to je jedna vrlo bitna stvar za nas. Mislim da tu trebamo nastaviti i produbiti našu suradnju sa Visokom povjerenstvom mojena za izbjeglice, ali naravno i sa Crvenim križem. Prvo sam danas pročitao u jučerašnjim financijskim, u novinama Financial Times glede problema u Libiji. Tu se naime spominjao i Crveni križ i to poimence i e, kazano je kako s obzirom na tim teške okolnosti nije se baš puno uspjelo učiniti do sad. A ja mislim, moja ideja je bila da imamo na južnoj strani Mediterana logore za izbjeglice gdje bi se mogli prvo smjestiti svi oni koji pokušavaju ući u Europsku uniju i mislim da bi onda mogli recimo i libijske izbjeglice se mogle iz zatvora u Libiji gdje su oni sada trenutno potrpani i smješteni prebaciti u te logore. Onda mislim da bismo mogli imati jedan učinkoviti nadzor nad sjevernim granicama Afrike i na taj način lakše e, zapravo zaustaviti one koji pokušavaju ilegalno ući u Europsku uniju i ponovno ih smjestiti u te logore. UNHCR bi onda mogao pomoći kod e, te ankete da se vidi ko postavlja azil i ko ne, pa da se vidi ko ima pravo uopće na taj postupak dok se on ne riješi da ide prema kvotama bude smješten u neku europsku zemlju. E sad, stvaranje tih obveznih kvota za one podnositelje zahtjeva za azil koji su već stigli u Europu mislim da nije baš dobra ideja. Ali bismo trebali u svim zemljama članicama Europske unije imati e, kvotu za sustav izbjeglica po UNHCR-u, kako bi onda iz tih logora preuzimali u skladu s tim kvotama onaj broj tražitelja azila koji na to ima pravo dok im se procedura ne riješi. Ja sam zapravo i već kopiju tog teksta dao gospodinu Mauru sa tim prijedlogom. A što se tiče našeg odbora DEVE, u tom kontekstu da spomenem samo kako se bavimo i sa pomoći u razvoju i politikom razvoja i humanitarnim pomoći. Prema tome kombinacija tih triju stvari je vrlo, vrlo bitna. S humanitarnog aspekta gledano mi se sada koncentriramo na pripremu za prvi ikad održan summit o humanitarnim pitanjima koje je e, sazvao glavni tajnik UN-a. Održat će se u svibnju u Istanbulu sljedeće godine i pokušat će dati jedan novi oblik i redizajnirati postojeći humanitarni sustav i pružanje pomoći u hitnim situacijama kako bi on bio učinkovitiji diljem svijeta. Glavni načela Međunarodnog crvenog križa i crvenog polumjeseca su vrlo usklađeni sa načelima Europske unije o davanju humanitarne pomoći. Tu je vrlo bitno neovisnost, univerzalnost, vanstranačnost i nepristranost kako bi pripremili taj samit o svjetskom humanitarnoj pomoći, moj odbor će dati svoj vrlo važan doprinos upravo na na ovim navedenim načelima. Još jedan puta bih vam, gospodine Maurer, htio zahvaliti na vašem sjajnom prezentaciji, a sada je vrijeme da poslušate naša pitanja i naša stajališta. Hvala lijepo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane prezidente, Já počkám chvilku, až si vezmete sluchátka. Predsjedavajući, čekat ćeš malo da stavite slušalice. 1993. godine je glad u Somaliji dosegla svoj maksimum, svoju kulminaciju. Ja sam u ono doba radio tamo na terenu kao humanitarni pomoćnik humanitarni radnik i vidio sam dakle na samom terenu kako radi Crveni križ. To je bila najuspješnija, najveća misija Međunarodnog crvenog križa od drugog svjetskog rata ikada. I sada se napokon mogu, sad napokon mogu zahvaliti Crvenom križu na svom onom ogromnom radu i naporima koje su uložili. A sad moje pitanje. Ta glad protiv te gladi su se uglavnom, tu su radili i borili su se mladi dobrovoljci, uglavnom plus minus 20-godišnjaci koji su kuhali rižu, pripremali, donosili, asistirali, raspodjeljivali hranu gladnima. A moje pitanje je, kako danas radi Crveni križ sa tim dobrovoljnim humanitarcima? Da li se i dalje oslanja da ćemo glavna radna snaga biti dobrovoljci? Hvala gospodin Lic. Puno hvala. Thank you very Hvala gospodine Mauro na izlaganju. Kao što ste e, dal na nagovijest u jednom pitanju, spominjući peticiju, ja bih vam odgovorio, odnosno zamolio bih vas da nam iznesete malo prioritetne zadatke, e, da li bi ih trebalo reformirati, napraviti reformu, da li e, postoji nešto što biste nam rekli o tome kako bi se europska pomoć mogla trošiti na ovaj ili onaj način učinkovitije. Dakle, ako imate nešto, ako ste došli do nekih zaključaka zadnjih nekoliko godina, to bi moglo biti od velike koristi za naš rad i isto tako da nam objasnite što mislite tom dubinom kako bismo sve to mogli uzeti u razmatranje kad e, razgovaramo, odnosno kad susrećemo sa drugim međunarodnim institucijama ili drugim odborima ovog, e, ovog Puno hvala. Gospodin Boltmans. Ja, dank Ik zal misschien even wachten op de vertaling. Dank voorzitter. En, ehm, Hvala tako da ću sačka trenutak da stavite slušalice. Hvala predsjedavajući. Dakle, najprije želim se zahvaliti predsjedniku Međunarodnog odbora Crvenog križa, njemu i svim dragovoljcima koji obavljaju doista e, kvalitetan rad na terenu jako sam zahvalan što ste došli danas ovdje kako bismo mogli odati počast e, vašem radu koji obavljate u jako teškim okolnostima i svjesna sam da neki čak gube život obavljajući svoju dužnost tako da bih se željela i prisjetiti na njih. Kad se pogleda vaša internet stranica, jedna stvar je dosta zapanjujuća, a to je vaša neutralnost. Mi smo svi toga svjesni ja sam bila u ratom zahvaćenim područjima u nekoliko navrata i htio bih vas pitati kako, kako vi to savladavate, jer mislim da je to najteža stvar, dakle da se ispoštuje to načelo neutralnosti u ratom zahvaćenim područjima, jer mogu zamisliti da ponekad vidite agresore na dijelu, a opet morate s njima uz dužno poštovanje e, e, pregovarati, tako da bih vas zamolila da to malo komentirate. Zatim, evo, e, nadvezujem se na ova dva pitanja koja ste vi nama postavili E, razmišljajući o e, humanitarnoj pomoći e, i pomoći za razvoj. Ja sam doista za dobru suradnju za razvoj, no vi se bavite ovim u ratom zahvaćenim područjima i mislim da je to jako teško dakle, kada se radi sa civilnim stanovništvom i privatnim sektorom i državnim tijelima. Mislim da bi sve to trebalo biti komplementarno, ali pitanje postavljeno na taj način da se pitam da li bi trebalo ponovno osmisliti to sve, tako da ja vama postavljam pitanja, da li imate vi neke preporuke za nas kako bismo malo podhranili ovu raspravu? Hvala. Puno hvala, gospodine Buhner, izvolite. Vielen Dank für Ihr Puno hvala na prezentaciji koja je bila vrlo zanimljiva. Mene zanima zanimaju logori, izbjeglički logori. S jedne strane ti logori već postoje na bliskome istoku koji su zbog financijskih problema u lošoj situaciji. Znači ljudi u tim logorima e, ne vode primjeren život, nisu zbrinuti. A s druge strane, možete li još govoriti o svojoj ideji vezano za izbjegličke kampove u Africi? Hvala. Kava. Eh, eh, Gospodine Kaver, izvolite. Hvala predsjedavajući. Ne mislim da itko ovdje u ovoj prostoriji nema, nego najvišu stopu poštovanja eh, prema vašem radu, prema radu Međunarodnog odvrtvenog križa i ja se tome pridružujem. E, s obje strane Adenskog zaljeva e, se upućuje dakle zahtjev za priznanjem Somalilenda, isto tako na Južnom Jemenu, s tim u vezi će se održati konferencija idućeg tjedna od u Imam dva pitanja. Koji su e, na terenu u Jemenu problemi s kojim se suočen Međunarodni odbor križe? Imate li ikakvih informacija o Somalilendu, odnosno ljudima iz Južnog Jemena koji, se, koji nalaze utočište u Burmi i kakva je općenita situacija u tom dijelu roga Afrike. Gospođa Šujica, izvolite. Željela bih se i ja zahvaliti gospodinu Maureru koji je dao izvrstan uvod danas ovdje i također želim ja odati poštovanje za sve ono što radi Međunarodni crveni križ. Eh, imala sam stjecajem životnih okolnosti biti priliku nekoliko puta na području sada bivše jugoslavije kad je međunarodni crveni križ itekako djelovao i kad je eh, vaša uloga došla do maksimalnog izražaja. vi ste spomenuli područja koja su nekada bila samo kriza a danas su katastrofalni ratovi ili područje gdje se zvao samo konflikt a danas je rat da ne spominjemo sva područja u svijetu koja su danas zahvaćena krizom. E, čuli smo i vaš apel da mi kao političari se uključimo i da pomognemo ali istovremeno želite zadržati načelo neutralnosti kojega se očito držite i to je za svaku pohvalu. moje pitanje E, niste spominjali velike katastrofe kao što su poplave koje su se nedavno također dogodile na području hrvatske i naših e, susjednih država gdje je crveni križ imao vrlo važnu ulogu i gdje bez crvenog križa bi se teško izvukli iz problema. međutim moje pitanje ide prema volonterima. bazirate vaš rad uglavnom na volonterima odnosno dobrovoljcima računate li možda na ovaj veliki broj nezaposlenih mladih s kojim problemom se mi trenutno u europi borimo i gotovo svim zemljama možete li možda više angažirati mlade na tom području kako bi oni pomogli dok traže posao i kako bi zapravo se suočili sa stvarnosti u svijetu? hvala lijepo. Hvala. Slijedi iduća, idući govornik. Hvala. Predsjedniče, gospodine Maurer, ja vam također želim zahvaliti na ovome svemu što ste rekli. Ja sam imao, mm, imao mogućnost raditi 20 godina u pojasu gaze sa e, e, crvenim polumjesecom i svjesna sam značaja tog rada. Imam nekoliko pitanja. Kao prvo, žela bih čuti dokud se došlo sa radnom skupinom za humanitarno djelovanje. To je bilo od velikog značaja za uspješno djelovanje u pravom trenutku, dakle na 24 sata nakon što se dogodi, na primjer, prirodna katastrofa ili neka druga katastrofa koja zahtjeva da Međunarodni križ djeluje. Drugo pitanje tiče se neutralnosti. Jasno je da u sektoru humanitarnog djelovanja ta neutralnost mora biti strogo ispoštovana te da se da niko ne ostane uskraćen od nje. No, to ne smije stvoriti situaciju e, da se ne može doći do e, svjedočenja, dakle da se ne može praviti distinkcija između žrtve i i agresora. Istovremeno mislim da Međunarodni križ ima važnu ulogu, no ne u sektoru razvoja. Čak i i moramo znati da je uloga Međunarodnog crvenog križa jako, najvažnija u trenutku u krizi. Evo ja ću vam ponuditi neka razjašnjenja. Međunarodni odbor Crvenog križa ima 14.000 djelatnika i kada smo na terenu radimo sa nacionalnim društvima u kojima imamo e, dragovoljce na terenu s kojima radimo u bliskoj suradnji, dakle blisko surađuju sa Međunarodnim odborom Crnog križa. Dakle, to sve ovisi o kontekstu svake pojedinačne države i tu imamo mješavinu između profesionalaca, dragovoljaca i nacionalnih, nacionalnog društva koje pruža podršku također e, toj krizi i Međunarodnog crvenog križa radi sve što može kako bi pomogao dakle u kriznim trenucima koje ne mogu zadovoljiti nacionalna tijela nacionalne vlasti jer je za to potreban međunarodni mandat. Dakle, tu se radi o e, isto tako i o e, delikatnim pitanjima o stupanju kontakt e, sa zatvorenicima, sa zaračenim stranama. Mi imamo ljude koji su zaduženi za logijsku pozadinu, ali isto tako stalno surađujemo sa dragovoljcima i nacionalnim vlastima. Međunarodno crvenog križa regrutira mnoge mlade i zbog povećane aktivnosti, to e, imamo sve veći broj e, mladih. E, mi nužno ne, ne zapošljavamo mlade koji nemaju posla, ali tražimo odgovarajuće profile u svakom slučaju. Kada se radi o suradnji za razvoj, humanitarnoj pomoći, mislim da svi slažemo da tu imamo dva različita alata, dvije različite funkcije. Moje pitanje je danas da li ona tradicionalna kategorija koju, koja podrazumijeva dakle e, razvoj e, prema onim kategorizacijama o državama e, niskih prihoda i srednjih prihoda, to su situacije s kojima nismo dakle, suočeni, na kojima ne radimo, ali to su džepovi fragilnosti kojima treba drugačije pristupiti. Neke države pokazale su da se može stvoriti nove instrumente i rekle su da proživljavaju neke specijalne trenutke, Lugansk, Donjeck, Jordan, Libanon i e, susjedstvo Nigera nisu razvijene zemlje, nisu istovremeno stalni klijenti međunarodne pomoći, dakle stvorimo nešto novo. Evo, nizozemci su stvorili novu instituciju, novi instrument za eh, one zemlje koje su u, da kažemo, nigdje zemskoj, dakle nisu ni u jednoj od tih kategorija, a opet eh, predstavlja opasnost za stabilnost na svijetu, a evo, sjede između dviju kategorija humanitarne pomoći i, humanitarne, e, i pomoći u razvoju. Kada se radi o neutralnosti, dopustite da vam kažem sljedeće. Ja ne mislim da vi trebate biti neutralni. Mislim da ste vi političari i nemate obvezu neutralnosti, no mislim da bih ja trebao ostati neutralan. Neutralnost, nepristranost, su od ključnog značaja za humanitarni rad kako bismo imali siguran pristup najtežim eh, krajevima i kako bismo, kako bi nam bilo dopušteno da djelujemo u tim takvim prostorima i uvjetima. Ja se mogu samo nadati da će političari podržati eh, neutralnost eh, Međunarodnog odbora Crvenog križa i pokreta Crvenog križa, no vi kao političari morate zauzimati svoje stavove i ne trebate se suzdržavati od zauzimanja stavova. Dakle, moj odgovor je savršeno jasan. Neutralnost, nepristranost, neovisnost su od krajnje ključnog značaja za humanitarnu pomoć i zaštitu. Mi se obučavamo, obučavamo svojih tisuća djelatnika svakog dana, svakog mjeseca kako bi oni znali ne samo kako se ponašati, već kako, e, kakav stav zauzeti kako bi se njih e, protumačilo kao neutralne, neovisne i nepristrane. I to je od značaja kako bi smo nailazili na otvorna vrata i to u najtežim okolnostima ako mi nismo neutralni, onda nećemo biti u stanju pružiti humanitarnu pomoć u Boko Haram, uz, usprkos islamskoj zajedni, državi, e, Donjecku, Donbasu. Mi dakle moramo biti neutralni, doživljeni kao neutralni, no vi kao političari se morate samo postarati da nama bude ostavljen dovoljan prostor u kojem ćemo moći biti neutralni, ali ne nužno vi da budete neutralni. Eto, to je moj odgovor na ovo vaše pitanje. Nisam spominjao izbjegličke logore na sredozemlju. Moj pristup je bio takav da kažem da Međunarodni odbor Crvenog križa se trudi da bude što je moguće bliži e, uzroku tog e, raseljavanja i zato mi prilagođavamo svoje djelovanje u e, Bliskom istoku, u području velikih jezera, jezera Čad i tako nastojamo pružiti odgovor na samom početku kako bi se izbjeglo daljnje raseljavanje i da se iznađe rješenje kako bi ljudi mogli naći svoje mjesto kulturi, društvu iz kojeg su probitno raseljeni. I to je jako teško pitanje, priznajem. To stvara napetosti između e, domaćine izbjeglica. Jordan i Libanon su prepuni tih napetosti i mislim da bismo trebali pomoći tim zemljama da se nose s tim važnim velikim problemima. Kada se radi o humanitarnoj e, radnoj skupini Gazi i brzom pružanju odgovora. Pa evo, ja dopustite da vam kažem da sam e, vidio kako se Međunarodna odbor Crvenog križa brzo, brzo razvija i radi na stvaranju mehanizma za brzo e, razmještanje, odnosno djelovanje koji nam omogućuje da u 24 sata djelujemo sa onim ključnim osobljem koje imamo na stalnom potpisu i možemo e, razmjestiti 50, 30 do 50 e, ljudi u 24 e, sata gdje god da dođe do katastrofe na kog zemaljskoj. Iz tog razloga ponekad, zato što smo brzi od, brži od drugih, dolazimo na samom početku prirodnih katastrofa, to nije u našem mandatu, ali pomažemo i u tim situacijama kad god možemo. Jemen. Jemen je još jedan primjer kojim se vidi da su aktivnosti Međunarodnog odbora Crvenog križa dosta usamljene. Ujedinjeni narodi nisu nazočni u Jemenu, samo je Međunarodni odbor Crvenog križa i liječnici bez granica. To su te dvije organizacije koje su aktivne u Jemenu, tako da je sav teret, e, sav teret humanitarne pomoći na nama i u sadašnjem trenutku to je jako teško, kao što možete pretpostaviti. Jer s obzirom da su borbe u tijeku, situacija je jako teška, ali vas želim uvjeriti da u ovom trenutku Međunarodni odbor Crvenog križa ima petu ili šestu najveću e, e, akciju na svijetu i mi dalje, usprkos tome što je situacija jako teška, i dalje pružamo humanitarnu pomoć e, Jemenu. To ne znači da će svi stalno primati humanitarnu pomoć i da je primaju, ali evo, to vam pokazuje da zbog i zahvaljujući našem e, dugoročnom angažmanu u Jemenu, mi smo u stanju e, obaviti taj posao. Dopustite samo još jednu stvar da vam kažem, mislim da je dosta važna. Izvorno, kada se osmišljavala humanitarna pomoć, to je osmišljeno kao privremeno olakšanje u ograničenim kriznim područjima. No danas mi nismo u privremenom e, kriznom e, području gdje treba pružiti olakšanje. Mi smo u stalnom kriznom e, razdoblju i tim je teže pružiti humanitarnu pomoć i pomoć u razvoju. Jer s obzirom na e, karakteristike našeg posla mi smo sve dugoročnije angažirani u kontekstu kriza u kojima se, smo ima, djelujemo 40 godina u Afganistanu, 50 u Jemenu, desetljećima u Demokratskoj Republici Kongo i ne možemo izaći od tamo jer nitko ne dolazi na naše mjesto. Dakle, ponavljam, mislim da je vrijedno sagledati trenutne postavke i vidjeti koja su to prioritetna područja koja treba rješavati, koja vi možete rješavati kao političari i trebate si postaviti pitanje da li sredstva koja su utrošena danas da su sredstva koja su doista upućena u prioritetna područja onda naravno postoje različita ministarstva, zemlje koje imaju različita iskustva i koje imaju različite modele, no u svakom slučaju bi se trebalo razmisliti o novim modelima, novim e, instrumentima, modelima kako riješiti probleme. Evo, staću, staću sa odgovorima sada. Hvala. Ima li drugih pitanja? Nema. Još jedno, izvolite. Gospodine Maurer, vi niste politički neutralni. Rekli ste o pomoći usprkos Boko Harama i sila i čak i što se tiče Uganjska i Donetska. Navodno su separatisti u tim lokacijama gori od Boko Harama, ali moram reći da to nije pošteno reći, niti to točno. Uh, Mi se bavimo potrebama ljudi i naši prioriteti upućeni su upravo ljudima koji su pretrpjeli nasilje. E, ono što je neutralno iz humanitarne perspektive jest da se bavimo prvenstvenim potrebama ljudi neovisno toga e, pod kojim su oni režimom. Mi ne surađujemo kako bismo mogli politički surađivati bilo sa Boko Haramom, Isilom ili tijelima vlasti u Logansku Donetsku. Naš cilj je pozabaviti se potrebama ljudi u nekim od najtežih zamislivih okolnostima. I to je definicija humanitarne neutralnosti. Dakle, potrebno nam je prostora kako bismo to postigli, usprkos, jer u doći će do destabilizacije. Cijela filozofija neutralnosti e, Crvenog križa i upravo tada postoji određeni prostor unutar kojega se može pružiti neutralna e, humanitarna pomoć i to ne smije ovisiti o tome da li je područje pod nadzorom neke oružane skupine ili vlade e, koja ima ovakvu ili onakvu političku orijentaciju. I to je razlog iz kojega mi odbijamo zamisao dobrih ili loših žrtava time da bi dobre žrtve bile pod one koje su unutar područja pod nadzorom e, neke vlade koja je politički prihvatljivija. Mi jednostavno se kritički bavimo potrebama ljudi, a to je upravo i definicija onoga što mi podrazumijevamo pod neutralnošću. Puno hvala na ovome izlaganju i pojašnjenju. Mislim da je to upravo razlog zašto postoji zašto e, Međunarodni odbor Crvog križa već čitav niz godina tako uspješno radi i pruža pomoć ljudima bez obzira na to na kojoj se strani nalaze i kakvog su porijekla. Mislim da je potrebno da imamo ovakvu organizaciju. Stoga puno hvala što ste došli danas.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 našeg izaslanstva, odnosno međuparlamentarnoj sjednici između Europskog parlamenta i Bosne i Hercegovine, je 20. i 21. svibnja u Strasburu. U budući ćemo imati češće takva izvješća, zato što mislim da je vrlo važno da razmjenjujemo informacije, a to je i smisao postojanja ovog izaslanstva. Kolega Tonino Picula predsjeda ovim izaslanstvom, stoga ga molim da uzme riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. među parlamentarnom sastanku Europskog parlamenta i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prisustvovalo je 14 zastupnika iz Europskog parlamenta, uključujući izvjestitelja za Bosnu i Hercegovinu gospodina Predu, dok je bih delegacija imala šest zastupnika. ovom prilikom želim se doista zahvaliti svima na aktivnom i konstruktivnom sudjelovanju u dvodnevnoj sjednici. u ime europske službe za vanjsko djelovanje bio je prisutan šef odjela za zapadni balkan dok je u ime komisije sudjelovao zamjenik voditeljice jedinice za bosnu i hercegovinu. vladu bosne i hercegovine zastupala je šefica kabineta u direktoratu za europske integracije moram reći da je bolja prisutnost najrelevantnijih predstavnika institucija izvršne vlasti nešto na čemu moramo raditi tokom priprema za nadolazeće sastanke kako bi sama rasprava i odgovori koje postavljaju zastupnici bili što kvalitetniji. međutim moram biti zadovoljan s činjenicom da je na nacrt zajedničke deklaracije uloženo ukupno dvadeset četiri amandmana raspravu oko zajedničke izjave koja je usvojena olakšalo je jasno pravilo da kao zastupnici i članovi izaslanstava ne možemo mijenjati već usvojene pozicije europskog parlamenta. s druge strane bosansko hercegovačka strana pokušala je naknadno mijenjati na sjednici utvrđen sadržaj zajedničke izjave što naravno nisam dopustio po mom mišljenju zajednička izjava sadrži duh i znatan dio odredbi usvojenih u rezoluciji o napretku bosne i hercegovine prošlog mjeseca u strasbourgu. složio bih se s više puta ponovljenom rečenicom tokom rasprave da su bosni i hercegovini potrebne promjene ali novi dogovoreni pristup europske unije prema bosni i hercegovini treba pratiti i nov pristup vlasti bosne i hercegovine prema obvezama preuzetim pisanom izjavom jest realizaciji njene europske perspektive samo takav kombinirani pristup može s vremenom promijeniti zabrinjavajući podatak kojeg smo čuli da gotovo polovica stanovnika bosne i hercegovine danas ne vjeruje da će zemlja ikada postati članica europske unije ono što na primjer valja izdvojiti iz teksta rezolucije je rješavanje nagomilanih socijalnih i gospodarskih problema jačanje pravne države i neovisnosti pravosuđa uspješna borba protiv korupcije pogotovo na visokoj političkoj razini veća otvorenost prema civilnom društvu i borba protiv svih oblika diskriminacije jamčenje slobode medija poticanje angažmana mladih i matično mjesto svih reformi u bosni i hercegovini rad na promjenama dotrajalog političkog sustava. na kraju želim napomenuti kako će se status ove delegacije automatski izmijeniti obzirom da od. jedan lipnja ove godine na snagu stupa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bosnom i hercegovinom. to je bio slučaj i sa svim delegacijama u prošlosti nakon što bi određeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu. o tehničkim detaljima vezanim za izmijenjeni status delegacije naknadno ću vas informirati nakon što konferencija predsjednika odluči o toj izmjeni. hvala. vam želim zahvaliti gospodinu piculi na ovom izvješću pa ne bih e, puno ponavljala. u svakom slučaju rasprava na našoj delegaciji bila je vrlo konstruktivna dvodnevna i mm, dobro su se uključivali predstavnici bosne i hercegovine. slažem se da bi trebalo možda više uključiti predstavnike izvršne vlasti ono to je dobro da je e, novi nain odlučivanja, to znai da nismo mogli mijenjati stavove koje je ve europski parlament na plenarnoj sjednici usvojio i na taj način smo ostali u okviru one rezolucije odnosno izvješća o napretku za. two thousand and godinu koja je po mom mišljenju bila jako dobra. E, usvojili smo zajedniku deklaraciju koja je na tragu te rezolucije E, u svakom slučaju ono što želimo to su promjene u bosni i hercegovini. isto tako želimo ovom deklaracijom koju smo usvojili podržati novi pristup prema bosni i hercegovini koji je nedavno inauguriran. E, bitno je naglasiti da. one lipnja sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu. to će biti jedan novi moment koji će sigurno pokrenuti ja vjerujem dio promjena u bosni i hercegovini. u svakom slučaju mentalitet se polagano mijenja svjesni su i oni da ne može se više stajati na mjestu mislim na predstavnike bosne i hercegovine a podatak o gotovo fifty e, stanovništva koje se izjasnilo da ne vjeruje da će postati članica europske unije zaista nas treba zabrinuti međutim ne treba nas obeshrabriti. svi zajedno trebamo raditi na tome da bosna i hercegovina zaista krene na europski put i da jednog dana zaista postane članica. ja vjerujem da, ćemo, da će naša mala delegacija pomoći na tom putu. hvala Ako nitko ne želi preuzeti riječ, imam ja jedno pitanje. Dejtonski sporazum je bio jedini put kako bi se okončao građanski rat. Znači kako bi se mogla osnovati država. Jer mislim da država po svojoj strukturi i načinu ponašanja koja je takva po svojoj strukturi ne može postati članica Europske unije. Mislim da je ona u ovim raspravama svjesna toga. Mislim da je Bosna i Hercegovina dobar primjer zato da je proširenje moguće samo ako država sama poduzme potrebne korake. Znači to je unutarnje pitanje i mislim da bismo trebali o tome ozbiljno razgovarati i da trebamo to još jače osvijestiti. Jer država pod ovim uvjetima naravno ne bi mogla biti članicom EU-a. Ako 50% stanovništva, nažalost, više ne vjeruje u pridruživanje Europskoj uniji, onda mora biti jasno da to nije greška EU-a, nego je to e, odgovornost same države i tu svijest trebamo ojačati. Znači, tu dolazi do blokade različitih etničkih skupina koje potom nisu u stanju oformiti e, državu koja može funkcionirati. Gospodine Prat, vi ste se javili za riječ. Hvala vam. Imam nekoliko pitanja. Pa možda vi koji ste se bavili ovim pitanjem možete odgovarati na to. Prije par godina Turska je bila vrlo aktivna u BH, Sjećam se bivšeg premijera koji je rekao da Bosnu i Hercegovinu posjećuje svaki drugi mjesec. Tako da me zanima u ovoj fazi kako biste opisali turski utjecaj eh, na Bosnu i Hercegovinu. Jesu li oni on je još uvijek aktivni, kakvi su rezultati njihovih aktivnosti u Bosni? I drugo pitanje, e, da li isto vrijedi za Srbiju? Kakvu ulogu Srbija igra u Bosni? Uključujući također i pitanje reformi u Bosni i suradnje s Europskom unijom. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Iduća govorica gospođa Tiraus. Στη συνέχεια των όσων είπατε για τον τρόπο λειτουργία του κράτους μετά τον Dayton, Želim se nadvezati na ovo što ste rekli glede funkcioniranja, odnosno situacije nakon dejtonskih sporazuma. Želim ponoviti da federacija trojna koju su postavili postaviti da je propala. Tu ne postoji ni prava suradnja između onih entiteta koji sastavljaju tu federaciju. Barem je to ono što nam je malo preopisano. Tu postoji opasnost da ne postoji čak ni ni politička volja da se uključi ta i politički entitet u Europsku uniju i mislim, pitam se da ne bismo možda trebali izvući pouke od tog neuspjeha jer je to isti onaj model koji se nameće jednoj drugoj zemlji koja je već unutar Europske unije. Nisam baš shvatio na koju državu mislite, a sada predam riječ idućem govorniku, gospodinu Freundu. Äh, Puno hvala gospodine predsjedavajući. Imam jednu kratku napomenu. Ja sam bio prisutan kada se sklapao Dejtonski sporazum prije 20 godina kao izvjestitelj i jako dobro se sjećam koliko nade je tada bilo. No, kasnije e, na skupštini u Parizu je i potpisan ovaj dokument. E, ja sam u jako dobrim odnosima sa predstavnicima iz Austrije, Wolfgangom Petrićem i drugim kolegom i ja se jako dobro sjećam da smo stalno razgovarali o tome da je krajnje vrijeme da ova država stoji na vlastitim nogama, a sada 20 godina kasnije smatram, a mislim da nije to samo moje mišljenje, vjerojatno će i kolege to reći, da je premalo toga poduzeto. Stoga se pitam je li to i greška visokog predstavnika? Je li to i njegova greška da se ne postiže dovoljan napredak ili je premalo mogućnosti kako bi se provele reforme u ovoj državi. Ali moramo pomoći ovoj državi kako bi ona imala perspektivu pridruživanja Europskoj uniji. Puno hvala. Hvala. Gospodin Picula, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, hvala na pitanjima. Odgovorio bi jednom rečenicom koja je vjerujem zajednički nazivnik za sve koji su izrazili interes za ovu temu, a to je da je Bosna i Hercegovina danas otvorena dilema ne samo regionalne nego i europske politike. O tome kako, na koji način izvršiti promjene u Bosni i Hercegovini naravno da, da bi se složio sa predsjednikom Brokom da bi bilo dobro da promjene budu posljedica unutarnjeg konsenzusa, a ne vanjskog nametanja. Da su promjene te koje će proizaći iz dogovora ključnih političkih osoba, pogotovo nakon provedenih parlamentarnih izbora. No, ostajem umjereni pesimist da se to može ubrzo i dogoditi. Što se tiče turskog utjecaja na bosnu i hercegovinu ima jedna zgodna koincidencija na dan kada smo imali naš sastanak u strasbourgu bosnu i hercegovinu je posjetio turski premijer Erdogan što govori o izuzetnoj zainteresiranosti turske za zbivanje u toj zemlji što samo po sebi ne mora biti loše ali uvjeren sam da u onoj mjeri u kojoj europska unija ne uspije proširiti svoj utjecaj i primijeniti svoje standarde da će se otvarati prostor drugima koji imaju tradicionalan interes da sudjeluju u političkom životu bosne i hercegovine. što se tiče daytonskog sporazuma ja sam odavno dao jednu ocjenu tog dokumenta da je on odličan ili dobar dokument o prekidu vatre ceasefire agreement ali izuzetno loš dokument kada je trebalo ustanoviti i graditi održivu multinacionalnu državu i njegovi propusti se upravo osjećaju godinama. međutim promjena daytonskog sporazuma nažalost kako ja vidim nije u interesu svih onih koji upravo od njega ili zbog njega dobro politički žive u bosni i hercegovini. i na kraju visoki predstavnik i njegovi eventualni propusti. gospodin Insko je bio ovdje u parlamentu pred nekih mjesec i pol dana i ja sam se malo našalio i rekao sam da je pred nama čovjek koji ima moć gotovo kao i ruski predsjednik putin. zašto? zato što on ima takozvane bonske ovlasti kojim omogućuju da se uključuje i da smjenjuje političare koji po njegovoj ocjeni krše zapravo ne samo slovo nego i duh zakona i zajedništva u bosni i hercegovini. međutim bonske ovlasti već duže vremena se ne provode što naravno vjerojatno potiče i određeno političko raspoloženje u zemlji. ostaje za vjerovati hoće li novi pristup europske unije prema bosni i hercegovini dati rezultate ja vjerujem da našu nadu treba ograničiti na ovu godinu ukoliko možemo očekivati neki rezultat to treba vidjeti do konca. two thousand and fifteen a onda ako ne razmisliti kako dalje. hvala teških priprema za ovo izvješće pojavio se i gospodin Preda koji će nam kao izvjestitelj reći nešto o aktualnoj situaciji. Désolé, dans Ispričavam se predsjedniče, no bio sam na sastanku odbora AFKO, na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Meni se učinilo da je prošlotjedni sastanak, dakle 17. po redu, između Europskog parlamenta i Bosne i Hercegovine, da je to sastanak dakle, na kojem sam ja bio toleriran u svojstvu izvjestelja jer nisam član izaslanstva. Činilo se da je to bio jako dobar sastanak. Tu su bili nazočni zastupnici Skupštine Bosne i Hercegovine iz različitih eh, političkih e, stranaka, pokrivene su sve teme. Mislim da je to bio, bila mogućnost da se opiše na najbanalniji mogući način, e, dakle, naš stav, nas u Europskom parlamentu i e, da oni iznesu svoje stavove, zastupnici u Skupštini Bosne i Hercegovine, zastupnici koji su zainteresirani za Europski neke poslove, dakle imali smo duge sastanke gdje se objašnjavao što doslovno taj ta stvar znači, predstavlja. To su bili dakle dosta kvalitetni sastanci, tu nije bilo stvari koje smo navikli proživljavati na, na drugim sastancima, u drugim izaslanstvima, dakle onaj kritički e, aspekt, e, ovdje, ovdje je više bio ovaj pedagoški deskriptivni aspekt zastupljen, a ova deklaracija je u skladu sa onim što smo usvojili u četvrtom mjesecu i ona jako dobro ilustrira i predstavlja stavove jedne i druge strane. Dakle, od desetog mjeseca e, u, postoji ovaj novi format e, susreta i uvjeren sam da ćemo u budući imati puno više kritičnih e, i, kako reći, žustrih e, razmjena stavova od tad. Najljepša hvala i beskrajno se želim zahvaliti gospodinu Piculi na uloženom trudu kako bi se sve jako dobro odvilo tijekom e, tog susreta u Strasboru. Puno hvala.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 Hvala Otvaram zasjedanje ponovno. Znači, otvaram sjednicu. Nemna. Točka dnevnog reda broj 6. Drago mi je da je predsjednica Srednjoafričke republike s nama, gospođa Katarin Samba Panca, a ona je u pratnji ministra vanjskih poslova, ministra financija i gospođe ministrice gospodarstva i ministrice za socijalna pitanja. Puno hvala što ste danas ovdje. Vrlo nas zanima razvoj u vašoj zemlji i drago nam je da je u Bangviju upravo završen forum e, za mirenje i nadam se da će doprinijeti e, uspjehu u Srednjoafričkoj republici. Drago mi je što su potpisi da su e, potpisani e, sporazumi sa prelaznom e, vladom i ovo je vrlo važan trenutak mobilizacije i sada smo doista vrlo radosni da je odaslan ovaj signal mira i mislim da će na taj način vaša vlada uspjeti iznaći put ka mirnom političkom rješenju. Spremni smo podupreti e, prijelazna tijela, gospođo predsjednice, i rado bismo čuli vaš plan plan provođenja preporuka foruma. Europski parlament je e, informiran o situaciji u Srednjoafričkoj republici. Naše kolege e, su u veljači posjetile vašu zemlju, pa tako i kolege iz ovog odbora. I danas su te kolege ovdje s nama kako bismo govorili o ovom sigurnosnom faktoru a tu, je i, tu su i predstavnici odbora za razvoj. Stoga e, bih sada volio čuti gospođa predsjednice nešto o razvoju u vašoj zemlji kako bismo e, mogli voditi e, raspravu o tome kako stvoriti uvjete za postizanje mira u vašoj zemlji. Evo preuzmite molim vas riječ. Merci euh, infiniment, monsieur le... Najviše hvala predsjedniče. Dame i gospodo, odbori, e, zastupnici odbora za vanjske poslove, uvažena gospodo, čast mi je obratiti vam se, obratiti se vama, predstavnicima ove visoke institucije koje je Europski parlament. Dopustite mi najprije da vam zahvalim na svim inicijativama koje ste započeli u interesu postupka uspostave mira, gospodarske pomoći koji su išli u korist Srednjoafričke republike. To je stalni angažman i solidarnost koji su vam svojstveni i to je karakteristika Europe aktera razvoja i zaštnika univerzalnih vrijednosti. Dame i gospodo, danas sam došla u posjet vašoj, u vašem uvaženom odboru i u ime svoje zemlje došla sam isto tako u susret Europi i narodima koje predstavljate. Europa je povijesni partner koji već više desetljeća pomaže Srednjoafričkoj republici u svim oblastima. Dame i gospodo, tijekom zadnje tri godine Srednjoafrička republika, moja zemlja, bila suočena s čitavim nizom kriza koje su među najtežima u našoj povijesti. Opća nesigurnost, humanitarna kriza bez presedana, gospodarsko tkivo u potpunosti uništeno, ljudska prava i ljudski dignitet pogaženi. Ta situacija izazvala je stanje očaja kod svih stanovnika Srednjoafričke republike. Dame i gospodo, evo odmah nakon preuzimanja tranzitske vlasti ja sam svojstvu majke nacije preuzela odgovornost da prenosim diljem svijeta situaciju u mojoj zemlji i da međunarodnu zajednicu informiram o stanju stvari. Pri Ujednim narodima i pri svim bilateralnim, multilateralnim partnerima smo više navrata spominjali situaciju našoj zemlji. Uspjeli smo staviti situaciju u Srednjoafričkoj republici u žižu međunarodnog gađanja i s tim ciljem sam prošle godine došla u Brisel kako bih tražila pomoć europskih partnera kako bi se uspostavio mir i gospodarski e, kako bi se pomoglo zemlji. Drago mi je što je to urodilo plodom. Europska unija je u potpunosti shvatila s kojim problemima smo bili suočeni i pokrenula je nekoliko e, inicijativa, među kojima i zaklada Bekuva. Taj fond ima za cilj da djeluje u, svrhu rekonstrukciji, restauracije nacionalnih eh, i mjesnih uprava, da ponovno postavi gospodarske aktivnosti, socijalne službe, one najosnovnije socijalne službe. Dame i gospodo, to sam malo prije rekla i ponavljam, Srednjačka republika je puno bolje. Znatno se poboljšava sigurnosna situacija, iako je još uvijek eh, jako fragilna mir se postupno e, vraća u Bangi i još druge dijelove zemlje. Što se tiče humanitarnog e, aspekta, broj e, razmještenih je, raseljenih je smanjen. Dakle, od jednog milijuna evidentiranih prije godinu dana imamo manje od 650 tisuća raseljenih i to je jako važan pokazatelj. Na gospodarskom planu smo prešli sa stope gospodarskog rasta koja je bila minus 35% kad je bila kriza na, na svojoj najvišoj razini, e, a sada smo na minus na 1,6% 2014. a 2015. E, je predviđeno 4 do 5%. Što više, naši financijski resursi e, porasli su za više od 100%. Dame i gospodo, da nije bilo velike pomoći Europske unije, svi ti ostvareni ciljevi ne bi bili ostvarivi. I želim vam ovom prigodom ponovno zahvaliti i prenijeti zahvalnost Srednjoafričke republike na svom naporu koji ste uložili kako biste nam pomogli da izađemo iz krize. Što se tiče sigurnosnog aspekta, vi ste bili tu i pomogli nam više od 500 milijuna dolara prikupljeno je kako bi se pomoglo mom izmučenom narodu koji je bio izložen ogromnom nasilju. Srednjačka republika i naš narod cijeni u potpunosti ulogu Eufora. Želim osobno pozdraviti i zahvaliti tim europskim vojnicima na njihovom doprinosu u uspostavljanju sigurnosti u gradu Bangi od lipnja 2014. do ožujka 2015. godine. Poklanjam se pred stradalima i ranjenima vojnicima Eufora. To je bilo dosta, doista uzorno, uzorno za sve nas i predstavlja veliki doprinos za, za sve nas to što smo mogli gledati sve te vojnike koji su dolazili iz neki iz e, nacija koje su bile, koje su međusobno ratovale prije nekoliko desetljeća, a danas zajedno se bore za mir. Europa je uz e, misiju EUMAM i dalje uz nas i sudjeluje u uspostavi velikih reformi u mojoj zemlji. Što se tiče gospodarske reforme, bili ste tu uz e, proračunsku pomoć koja je bila apsolutno nužna za ponovno pokretanje našeg gospodarstva koje je bilo u potpunosti uništeno na političkom aspektu također ste bili tu, sudjelovali ste u međunarodnoj kontakt, kontaktnoj skupini, pomagali ste nam kako bi naše kćeri i sinovi mogli iznaći rješenje krizi koja je bila tu i kako bismo se mogli iznijeti s problemom mržnje. Kada je kriza bila u najvišoj razini, nikada nam niste okrenuli leđe i uvijek ste nam pomogli da ponovno stavimo osmijeh na lica naše djece. Pomogli ste nam da pomognemo svojim bolesnicima, da omogućimo djecu da idu u škole. Pomogli ste našoj braći i sestrama u logorima da ponovno otkriju što je dignitet vama predstavnicima Europe koji ste ovdje nazočni, svima vam najiskrenije iz dubine duše želim zahvaliti i prenijeti zahvalu naroda Srednjoafričke republike u svojoj cijelosti. Dame i gospodo, istina je da, se, da je situacija poboljšana na svim razinama, no još uvijek puno toga imamo zaraditi. I Srednjoafrička republika računa sa svima vama kako biste nam pomogli i dalje za pokretanje programa razvoja. Moja država rješena je da iznađe uspostavi inovativne mehanizme kako bi se zajamčila transparentnost i učinkovitost pri uporabi međunarodne pomoći. Ta transparentnost i učinkovitost su apsolutni zahtjevi našeg naroda koji više neće trpjeti praksu koja je uzrokovala urušavanje države. Dame i gospodo, Srednjoafrička republika mora izgraditi novu stranicu svoje povijesti za svoju djecu. Moramo stvoriti novu državu, novi pakt koji će spojiti, popraviti pokidane veze i omogućiti našem narodu da dođe do te društvene kohezije i suživota koji su nekada i bili glavna ilustracija našeg jedinstva, naše snage i našeg ponosa. Dame i gospodo, otkako sam preuzela u svoje ruke tranziciju, za mene su sigurnost, mir i nacionalno pomirenje i ponova uspostava ustavnog poredka apsolutni prioriteti. Bez njih ne može doći bez ponovnog etabliranja naše nacije. Od ključnog značaja da se zadovolje ključne želje našeg naroda koji želi pravdu, koji hoće novo upravljanje, demokratsko upravljanje utemeljeno na odgovornosti, na integritetu onih koji su na vlasti. Imajući to na umu, nakon potpisivanja prekida vatre, prekida neprijateljstava u Brazavilu, napravili smo, organizirali smo narodnu konzultaciju na svim razinama u zemlji i to je omogućilo da saslušamo u potpunosti želje i mišljenje našeg naroda na svim razinama. Evo, ponovno smo sa uspješno organizirali od 4. do petog Međunarodni forum u Bangiju i tako smo uspostavili ponovni dijalog između svih predstavnika nacija, između oružanih skupina, različitih oružanih skupina i vlade tranzicije. Nadam se da vas nismo razočaravali, jer posredstvom tog forma dokazali smo da jučerašnji neprijatelji mogu zajedno raditi na izgradnji puta budućnosti i zajedno otvoriti vrata nade, nade zajedničkog suživota, nade za poboljšanje upravljanja, vladavine prava, pravosuđa, temeljnih vrijednosti, borbe protiv nekažnjivosti, prava na poštovanje života, raditi na uspostavi nade za sve stanovnike Srednjoafričke republike da preuzmu vlastite ruke svoju sudbinu tako što će slobodno i demokratski izabrati svoje čelnike, one koji će raditi na uspostavi budućnosti. I s tim, imajući to na umu, i dalje mi treba pomoć Europe kako bi mogla se nositi svim tim izazovima. Kao prvo sa izbornim izazovom gdje treba učiniti dodatni trud jer imamo e, rupu od 18 milijuna dolara. Zatim imamo proračunski deficit gdje nam je potrebno dodatnih 22 e, milijuna dolara i na kraju imamo i problem sigurnosti i razoružanja, demobilizacije, reintegracije i povratka takozvanog DDRR-a. Tu nam treba 67 milijuna dolara. Dame i gospodo, molim sve države članice koje su ovdje zastupljene da održe i ako ikako moguće pojačaju svoj trud, svoju pomoć za našu državu koja se doista ponovno diže iz pepela. Uvjerena sam da će se srednjačka republika dići na vlastite noge. Ja ću se boriti svim svojim silama da kako nakon tranzicije dođe do ponovne izgradnje nove Srednjoafričke republike koja će stajati na vlastnim nogama ponosita, odlučna i prosperitetna. Radit ću na tome da to bude Srednjoafrička republika čiji će sinovi i kćeri biti pomireni međusobno i spremni da neovisno preuzmu svoju budućnost, svoje temeljne potrebe u vlastite ruke živjela, živjelo prijateljstvo i suradnje između Afričke republike i Europe. Najljepša hvala na vašoj pozornosti. Gospođo predsjednice, hvala vam puno na vašim pametnim riječima koje u sebi nose i pun tračak nade, ali imam jedno pitanje prije nego što otvorim raspravu. Imate li već nekakvu točno predođbu za datum predsjedničkih i općih izbora u vašoj zemlji? a... Izborni postupak eh, predvidio je prve rokove koji su u skladu sa dakle, agendom, tranzicijskom agendom i to bi išlo sve do veljače 2015. I kako smo se približavali tom datumu, morali smo uvidjeti kako izbor neće biti moguće materijalno organizirati, te smo dogovorili o produženju i o novom šestomjesečnom razdoblju, dakle sa namjerom održavanja izbora u lipnju i srpnju, te tranzicijom, e, prelaskom na nove, e, nove vlasti u kolovozu. I shodno tome smo e, napravili proračun, no do dan, dan, današnjeg nismo mogli uspjeti iskupiti sve e, potrebna, sredstva kako bi se održali ti izbori. Stoga e, Forum Bangiju je odlučio uz podršku međunarodnih organizacija dakle da e, se sva tijela sastanu i odluče koji bi mogao biti novi datum. No, u mojoj političkoj viziji mislila sam da ne smijemo prekoračiti zadnji kvartal 2015. godine. To nije pametno niti za srednjavški narod, niti za naše partnere da se beskrajno odlaže taj e, trenutak. Ja se vraćam iz Enđamene gdje je jučer e, gospodarska zajednica srednjoafričkih država e, bila komisija koja treba potvrditi e, te rokove i tu je dogovoreno da se najkasnije u prosincu 2015. godine održe izbori. Sad kad se vratimo u Bangi, radit ćemo na tom detaljnom kronogramu, rokovima e, koji stiču izbora. Eto, to je ono što vam mogu reći predsjedniče o novom datumu izbora. Hvala lijepo. A gospodin Koloklo u ime odbora za razvoj. Najviše hvala, gospođo predsjednice, na vašem toplom, srdačnom i hrabrom govoru. Naglasio bih tri točke koje su nama od osobitog interesa u odboru za razvoj humanitarne potrebe. Fond zaklada Europske unije Beku i buduća suradnja za razvoj sa Srednjoafričkom republikom. I to unutar 11. E, okvira 11. razvojnog fonda. Što se humanitarne situacije tiče, podsjetio bih kolege da više od polovine stanovništva Srednjoafričke republike se smatra da je u potrebi humanitarne pomoći. To znači da preko 600 milijuna dolara je potrebno mobilizirati prema planovima za strateške reakcije. No do sada svega 11% tog iznosa je prikupljeno. Moje pitanje gospođo predsjednice, je koliko ste optimistični što se tiče toga da će temeljne potrebe vaših ljudi biti ispunjene. I također treba uzeti u obzir da je vaša zemlja da više nije toliko u središtu pažnje glavnih medija i to vjerojatno stvara opasnost da će Srednjoafrička republika ponovo biti zaboravljena. Druga točka tiče se Beku zaklade. Beku znači nada. A nada uz uspostavu tog fonda bila je da će se vjerojatno, da bi se mogli pridružiti neki novi partneri, da će se povećati resursi, a istodobno olakšati koordinacija pomoći. Dakle, moje pitanje je, gospođo predsjednice, kako vi doživljavate taj fond ove zaklade i u kojoj mjeri on ispunjava vaša očekivanja? Isto tako, postoje drugi donatori koji su voljni doprinijeti? I treće, no najmanje važno, naš odbor prati pomno programiranje 11. fonda za razvojnu pomoć i nacionalni indikativni program za Srednjoafričku republiku bit će dat na osvajanje odboru druge polovine ove godine, tako da će se rasprave s vašom vladom, nadam se, do tada već biti dobro uznapredovale. E, hoćete li, možete li nam reći na koje sektore e, biste željeli da Europska unija se usredotoči? Naš parlament vjeruje da je obrazovanje vrlo važno za potpore i pružanje osnovne zdravstvene skrbi. Te dvije stvari su e, prioriteti u našoj razvojnoj pomoći. Prema posljednjim statistikama, prema mortalitetu u Srednjoafričkoj republici On iznosi 129 na 1000, što je vrlo, vrlo visoko. Samo svega 10% žena imaju sekundarno obrazovanje, stopa pismenosti je tek nešto iznad 56%, općenito govoreći. I zanimljivo bi bilo čuti kako privremeno nacionalno vijeće se bavi, kako je uključeno u raspravu o programiranju sredstava. Thank you, Frau Fotiga. Zastupnica Fotiga. Zahvaljujem. Gospođo predsjednice, Dakle, u ime pododbora za sigurnost i obranu zahvalila bih se eh, ekscelenciji što je primila našo izaslanstvo u Srednjoafričkoj republici. Mi smo posjetili vašu zemlju u veljači i moram reći da je posjeta bila vrlo dirljiva, zanimljiva i pozitivna. Doista bih željela zahvaliti vama i kroz vama predstavnicima sa svih razina vlade koji su bili predstavljeni, predstavnicima nevladnih organizacija isto tako i kroz vas željela bih se svima njima zahvaliti. Također imali smo zastupljene sve vjeroispovijesti i imali su vrlo a, dobar stav i bile velike koristi. Sretni smo što e, cijelokupno poimanje aktivnosti Europske misije u Srednjoafričkoj republici je bilo vrlo pozitivno. Uloga ove misije koja je predala o operacije Minuska misiji un bila je od vrhunske važnosti i još sam zadovoljnija time što sam se mogla sastati nekim svojim, sa nekim svojim sunarodnjacima, poljskim vojnicima, koji također doprinose stabilnosti i miru u Afričkoj republici. Gospođo predsjednice, sretni smo što nakon same misije Uspjeli ste održati bangi forum i najvažniji ishod bio je potpisivanje sporazuma DDR e, koji su potpisala većina frakcija zaračenih i balake i seleke što smatramo iznimno važnim. Možete li možda reći nešto više o nužnosti uvođenja daljnjih koraka, uključujući i financijske potrebe kako bi se provele odgovarajuće aktivnosti u Srednjoafričkoj republici. Hvala. Thank you, Zastupnik Preda. Najpša hvala predsjednice. Želim vam zahvaliti u ime europskih pučana i u ime mog zastupnika vam želim eh, dobrodošlicu ovdje. Želim pozdraviti vašu odlučujuću ulogu u postupku stabilizacije stanja u vašoj zemlji i želim vam puno sreće u narednim mjesecima i godinama. Imam dva pitanja. Jedno se nadovezuje na ono koje vam je već e, uputio naš predsjednik odbora i na koje ste već e, odgovorili, koje se tiče izbora i rokova, kalendara. A ja bih htio da nam kažete na temelju onoga što nam već rekli, koji bi po vama bio najbolji izbor glede izbora? Da li mislite da najprije treba organizirati predsjedničke izbore, a onda E, parlamentarne ili suprotno, dakle, to je nešto uvijek e, poluči rasprave kada postoje političke krize. Dakle, što vi mislite o tom redoslijedu izbora? I drugo, ako dopuštate, htio bih e, da nam nešto kažete o sporazumu koji je potpisan u Bangiju između ministarstva obrane i različitih eh, naoružanih paravojnih skupina, vidio sam da je jedna od stvari koje su odlučene da se dio tih članova paravojnih skupina uključi u eh, vojsku, u redovnu vojsku. Vi ste ovdje spominjali financijska sredstva koja su potrebna za ostvarenje te operacije. No, koji je broj tih e, vojnika, koliko, koliko njih ima, da, da imate brojčano izražene podatke i rokove za realizaciju te delikatne operacije? Najviše hvala na vašem posjetu. Hvala. Gospodin Panceri, imate riječ. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io della presenza. Zahvaljujem. Ja se želim zahvaliti gospođi predsjednici što je danas ovdje. Jedan od ciljeva prijelazne vlade je provođenje uravnoteženog mirovnog procesa i usredotočenje na rast i razvoj. Međutim, čini se da još uvijek postoji niz e, problema koje je potrebno riješiti. Mislim da je dosadašnji rad svega olakšao situaciju, nije ih riješio, osobito što se tiče e, pitanja Seleka i Antibalaka, jer e, mnogo je patnje u Srednjoafričkoj republici i želio bih čuti vaš stav o jednom od izbjegličkih e, logora na sjeveru zemlje, jednom od najvećih, ako se ne varam. I moje pitanje sljedeće. Govorili ste o potrebi novog sporazuma i mislim da bi takav sporazum između Srednjoafričke republike i Europske unije svakako bio nešto što možemo podržati. Potrebno nam je veća posvećenost s europske strane, no vaša ekscelencija mislim da ćete se složiti s time da prijelazna vlada mora također više učiniti. Ne samo u smislu organizacije izbora, već i što se tiče predvođenja mirovnog procesa, Osobite što se tiče sigurnosti opskrbe hranom, općenito sigurnosti, zaštite civilnog stanovništva i pružanja e, sustava e, za raseljene osobe. Znam da je situacija vrlo složena, no vole bih čuti vaš stav o tome. Kolegice i kolege, molim vas, imamo još 15 minuta vremena, a sedam javljanja za riječ. Prema tome, ako bi sad svako od vas govorio prilike jednu minutu, onda bi gospođa predsjednica imala jedva deset minuta ili manje vremena da odgovori. Bilo bi bolje da neko i odustane od javljanja za riječ, ali činjenica je samo po minutu, a sada gospodin Mišel. Merci beaucoup, monsieur le Najviše hvala predsjedniče. Evo, s obzirom da imam na raspolaganju samo jednu minutu, iskoristit ću je na koristan način. S obzirom da sam bio u Bangi u svojstvu posebnog izaslanika Frankofonije i želim svjedočiti o tome pred eh, ovim eh, parlamentarnim izaslanstvom da je to bio uspješno organiziran skup isključivo zahvaljujući talentu, daru i kvalitetama gospođe Samopance. Mislim da to treba reći i ja bih želio da e, ovaj parlament e, bude e, da, da navede donatore da ispoštuju svoja obećanja, preuzete obaveze, a to je ono što će biti najteže za Srednjoafričku republiku. U biti skupiti dovoljno financijskih sredstava da se omogući e, ostvarenje ovog izvrsnog plana gospođe Samba Pance, to će biti najteže. Dakle, kako doći do tih sredstava kako bi se financirao taj specijalni sud koji je jedan od elemenata za borbu protiv nekažnjivosti, kako financirati sve projekte e, ponovne uspostave svih velikih državnih projekata, obrazovanje, zdravstvo, e, nepristrano pravosuđe i tako dalje. Dakle, kako sve to pokrenuti? Evo, ja ovdje e, šaljem apel kolegama parlamentarcima kako bismo izbliza pratili razvoj situacije i da stalno budemo angažirani kako bi se prikupila ta sredstva. 45 mm, sekundi, 45 sekunde nam fali, moram ih nadoknaditi. Eh, jag var också Govorit ću na švedskom, onda tako ću biti brže. Ja sam bila jedna od osoba koja imala zadovoljstvo posjetiti Srednjoafričku republiku sa gospođom Fatigom i drugim kolegama i naučili smo neke vrlo važne stvari. Svakako se slažem sa većinom onoga što je rekla gospođa Fatiga. A što se tiče našeg iskustva ondje, ljudi su izradili zabrinutost o napuštanju mandata Eufora i preuzimanja Minuske. I mm, mislim se Minuska donaka bila zabrinuta oko toga da neće postići ciljeva koje su postavljeni. No, kakva je situacija s time danas? I još jedna stvar koja se pojavila u sastancima, granica na sjevero zapadu i nelegalna trgovina oružjem i činjenica da se ta trgovina širi. Što ste učinili kako biste tu situaciju e, zauzdali? Treće pitanje. Na zapadu kod nas često dobijamo određenu, određeni prikaz situacije sukoba u Srednjoafričkoj republici. Doznali smo da se radi o sukobu različitih vjeroispovijesti, no ja nisam na terenu zapravo u Afričkoj republici dobila isti taj dojam. Pa me zanima nekoliko riječi o tom pitanju. Hvala, gospodine Gala, izvolite. Hvala lijepo, ja bi se samo nadovezao na pitanje gospođe Cebalas. Da, bilo je tih sukoba koji su između različitih vjerskih skupina. Međutim, imali kredibilnih vjerskih vođa koji pozivaju na mir i koji daju doprinos ili mogu dati doprinos vašem procesu pomirbe. I drugo pitanje je reforma sigurnosnog sektora, o tom se već govorilo. Trebate integrirati paravojne strukture u postojeću vojsku državnu i državne sigurnosne strukture. I sad, da li mislite da bi tu trebali dobiti recimo konsultacije, savjet savjetovanje različitih stručnjaka iz Europske unije ili mislite da bi dobili bili kolege iz Afričke unije ili drugih zemalja? Hvala, gospodin Pazmo. Euh, euh, Hvala predsjedniče. Predsjednice, s velikim zadovoljstvom eh, vas ponovno ovdje danas slušam, pošto sam bio sa gospođom Fotigom Sebalos i gospodin gospodom eh, Danžon na tom sastanku od 21. Eh, veljače i neću ponavljati ono sve što su kolege iznijeli. No imali smo velik dojam o tome kako ste organizirali ovu rekonstrukciju zemlje koja je u potpunosti bila uništena. Imam dva pitanja za vojska. To nam je rečeno kad smo bili na licu mjesta. Vojska je jedan od aduta rekonstrukcije koja će omogućiti da se ponovno postavi stabilnost. No kad se ima na umu da su se različite e, strane Srednjačke republike suprotstavljale, međusobno ubijale. Dakle, kako vi doživljavate tu ponovnu izgradnju nacionalne vojske? Zatim, o forumu iz Bangija. Što mislite o kritikama Amnesty International koji tvrdi da taj tekst ne jamči kraj nekažnjivosti određenog broja bivših čelnika Srednjoafričke republike koji su izvan zemlje? To nije zanemariva tema s obzirom na rekonstrukciju i pomirenje koje želite, gospođo predsjednice. Hvala. Gospodine Tenok, izvolite. Gospođo predsjednice, čestitam i u ime ECR-a na vašem prijelaznom predsjedništvu i na tome što ste prva žena što vrši takvu visoku čast. Moja su pitanja dva, prije svega što se tiče mira, pomirenja i e, vođenja kraju nekažnjavanja. Jeste li uvjereni da se sva suđenja, saslušanja mogu održati e, u zemlji? E, Amnesty International je e, upravo neke izjave objavio vođa skupina i zanima me da li je moguće da dođe zapravo do osude tih osoba koje predvode skupina ili zapravo će biti moguće one huškače e, okupiti oko istog stola i jednostavno nastaviti dalje e, u jednoj novoj srednjoafričkoj republici. A drugo je pitanje, ISIS se pojavlja u Libiji i drugim dijelovima Afrike. Imate li problema sa džihadizmom, ISISom ili pokušajima e, novačenja boraca koji bi rad ratovali u Siriji i Iraku. Ispomenuli ste ukratko ulogu podregionalnih organizacija, organizacije ECAS. Neke od tih organizacija ostavile su svoje vlastite sudove za ljudska prava. Mislite da vam mogu pomoći u okviru Afričke unije ili u tuženju ili u privođenju pravdi onih koji su počinili zločine? Thank you. For ja, vielen Dank. Hvala lijepo. Odmah idem na pitanje. I tu bi se nadovezala na sve ono što su rekli prethodnici. Naime, i meni se važna pozadina tog sukoba i tih sukoba u vašoj državi. Biskup iz Banguje je već rekao da to nije vjerski sukob, nego da je to jedan vojno-politički sukob. U pitanju je sukob oko novca i oko vlasti. Moje pitanje vama je, možete li vi odgovoriti na to? U čemu su zapravo, u čemu leže pravi razlozi za taj politički sukob, vojni sukob i za ekonomski sukob. I ko po vašem mišljenju može najviše iz toga profitirati? Drugo pitanje, Amnesty International nije samo tvrdio da su borci Seleke Debalake bili umješani u teška kršenja ljudskih prava, nego i vojnici Afričke unije koji su tamo bili u mirovnim misijama. Možete li to potvrditi? Ja sam toga ne zanima kako izgleda istraga u tim slučajevima, to je jako važno za svako buduće pomirenje. Gospodin Bashir. Ja bih se zahvalio na prisustvu gospođi predsjednici i odmah ću preći na pitanje. Pitanje je, kao što smo malo čas čuli, ukoliko se radi o moći i novcu, ne samo vjerskom sukobu, zbog čega je u logorima završila većina muslimana ili su poginuli od ruku paravojnih skupina. I što se tiče raseljenih osoba, kakve ćete mjere poduzeti kako bi se ti ljudi mogli vratiti u svoje domove, domove bez kojih su ostali i što je sa oštećenim džamijama i sličnime, što je sa procesom izgradnje njih. Jer slažete se vjerojatno da mozaik naroda koji zajedno živi je zapravo najbolja formula, a ne zemlja koja ostane bez svih različitih manjina. Gospođa predsjednica. Merci, euh, monsieur le président. Euh, Hvala, predsjedniče. S obzirom na veliki broj e, pitanja vidim doista da ste jako zainteresirani za situaciju u mojoj zemlji. E, poslije se pitanje gledam različitih stvari, sigurnosti, humanitarnog aspekta, političkog pitanja i osobito glede borbe protiv nekažnjivosti. Ja ću grupirati odgovore kako ne bih e, morala odgovarati pojedinačno svako pitanje. Što se tiče prioritetnih pitanja koja su definirano u planu Beku. Tu se prvenstveno radi o humanitarnom poslu e, sa pomoći stanovništvom. Naravno, pristup e, temeljnim osnovnim uslugama je naš prioritet. U ovom fondu Beku imamo projekte koji stiču isključivo obrazovanja, zdravstva, ženskog poduzetništva, gospodarskog i socijalnog razvoja. Kada je riječ o stanovništvu, mislim da je prvi govornik rekao kako više od polovine stanovništva Srednjačke republike ima humanitarnih potreba i kako ćemo se izvući iz te situacije. Pa zato ja i jesam ovdje upravo sad u Briselu, zato što smo identificirali potrebe i velike su te potrebe. Naša vlastita sredstva nam ne omogućuju da se nosimo s tim potrebama i zato idemo prema međunarodnoj zajednici, osobito prema Europi koja nam je, koja je uvijek bila uz nas i govorimo da da, imamo sredstva koje smo stavili u fond Beku, imamo određene potrebe da dopunimo taj fond uz doprinos drugih europskih e, država članica ili država koje nisu članice Europske unije. Dakle, zato smo tu i nadamo se da će intervencija Europe biti takav da se neće ograničiti na izraz namjere, već da će to biti popraćeno konkretnim mjerama i iz tog razloga i u tom smislu smo i napravili ovaj pledoje, dakle ovaj poziv. E, stopa mortaliteta, sve te stvari su nam jako poznate, dakle situacija u kojoj živi naš narod nam je poznata i kako bi upravo idemo po cijelom svijetu tražiti pomoć kako bismo izvukli stanovništvo iz situacije u kojoj se nalazi, kako bismo poboljšali humanitarnu, sanitarnu, obrazovnu situaciju e, u kojoj se nalazi Srednjoafrička republika. Zatim, tranzicijske vlasti sudjeluju dakle, u tom postupku e, vraćanja mislim, države na, na noge. Ne radi se tu samo o izoliranoj e, intervenciji gospođe Sama Panza. Ne, gospođa Sama Panza je lokomotiva koja vuče sve institucije, instance, E, tranzicije i ja za sobom vučem sve snage, svoje zemlje kako bismo ponovno se podigli na noge. I tako smo i došli do te e, opće narodne konzultacije i tako smo došli do tog međunarodnog foruma u Bangiju gdje smo svi zajedno došli do zajedničke konstatacije na čemu smo, gdje smo i okrenuli smo se prema budućnosti i vidjeli što, to, što je to što trebamo napraviti svi zajedno. Naravno, nakon tog formom Bangiju, kao, dakle, problemi nisu odjednom nestali i uz pomoć štapića. Ne, oni neće nestati, ali moramo svi zajedno da pokušamo da riješimo te probleme ili barem da ih ublažimo. Dakle, kad kažem da e, se Srednjoafrička Republika nosi bolje sa situacijom? Pa to je zato što smo imali minus 37 stopo gospodarskog rasta. Dakle, ja ako dođem do 0,5%, pa to je za mene sjajan rezultat, velik iskorak. Mi smo, evo ga, na 1,6 i idemo u smjeru 4 ili 5, ako smo optimistični. Dakle, kažem da je situacija puno bolja. Bili smo, dakle, u ponoru, stali smo malo na noge i digli smo glavu kako bismo udahnuli svjež zrak. Ali problemi nisu, sigurnosni nisu nestali, socijalni nisu nestali, gospodarski problemi nisu nestali, ali ono što je činjenica jeste da mi imamo volju, općenito govoreći, da se izvučemo iz problema u kojima smo. Eto, to je ono što mogu reći da odgovorim jednim drugima na posljednjim pitanjima. Što se tiče sljedećih etapa, evo još od jutros od jutra govorim o tim budućim etapama. Evo, već prije godinu dana kada sam došla, iznijela sam prioritete. Tu se radilo o proračunskoj pomoći, o podršci izbornom postupku, podršci o e, ponovnom pomoći stanovništvu i zajedno smo e, ocijenili i procijenili sa među, e, narodima i drugima, humanitarne potrebe, sve je to procijenjeno, ocijenjeno. Godinu dana kasnije nismo dobili sva obećana sredstva. Dakle, preuzete su velike obveze, ali jako malo je bilo konkretnih e, sredstava koja su prosljeđena. Dakle, evo, ja, puno je toga bilo rečeno, ali sada ponovno se vraćam Europi i kažem da nam trebaju konkretna dijela i to je smisao mog dolaska ovdje. E sad, što se tiče e, najboljeg izbora za e, izbore, pa samo želim reći da su dakle da je nacija zajedno odlučila da će e, biti održani e, zajedno e, parlamentarni i predsjednički izbori, ali prije toga ćemo imati ustavni referendum, jer smo ocijenili da sve ono što je, kroz što je prošla Srednjoafrička republika, da je to tako da trebamo napraviti reviziju u ustavu i kako bismo imali bolju društvenu koheziju, kako bismo poradili na tom boljem suživotu, tako da moraju biti jasnije izražene osnovne vrijednosti kao što je laicitet, republičke karakteristike zemlje i mora se imati na umu poteškoće koje smo, s kojim smo suočeni bili i e, cilj decentraliziranja kako bi mjest, e, lokalna samouprava bila autonomnija i kako bi mogli oni bolje svoje bogatstvo koristiti i to sve u interesu stanovništva. Dakle, glede ovog ustavnog e, referenduma, Ustavni sud je rekao kako se tu radi o e, etapi koja treba prethoditi te e, zajedničke skupne izbore. Puno pitanja bilo također glede naoružanih skupina i u Srednjačkoj republici. Što se tiče Dakle, što se tiče integracije tih naoružanih skupina u vojsku Srednjoafričke republike ili e, općenito e, na naružane skupine. Dakle, nije jedina vojska ta koja će integrirati sve te e, naoružane ljude. Tu su policija, žandarmerija, vatrogasci i tu su isto tako drugi koji mogu dakle primiti e, te ljude. Dakle, nismo mi rekli da ćemo primiti sad 3500 seleka zato što su uzeli e, oružje u ruke i staviti ih u vojsku, a niti smo rekli da ćemo 2000 balaka uzeti. Ne, mi ćemo napraviti jednu procjenu i individualno ćemo dakle ocijeniti koliko to ljudi treba kako bismo imali valjane snage sigurnosti, kako bi to bilo prave e, vojne i druge snage koje će zadovoljiti međunarodne standarde. Dakle, to je postupak e, kojim, koji ćemo sad organizirati. To je već analizirano naravno podrazumijeva se da se oni prvo trebaju razoružati i e, ponovno e, ući u ove druge snage. No prije nego što bismo ih ponovno uključili u rad naše vojske i drugih tijela, trebamo mi interno razmisliti o tome kako mi to vojsku želimo, kako će biti njen format i slično. Dakle, evo, možemo si reći treba nam pet tisuća e, ljudi, ali prije nego što dođemo od tih tisuća ljudi, tu ima ljudi koji, koje treba umiroviti, koji su invalidi koji ima nekih koji su dezertirali. Dakle, treba vojsku očistiti, odnosno te snage očistiti od tih elemenata i onda kada to budemo napravili i kad budemo vidjeli s čim raspolažemo, onda ćemo vidjeti eh, u kojoj mjeri ćemo moći uključiti te bivše borce. No, to je nešto o čemu se već raspravljalo eh, na formu Bangiju, ali isto tako i na sektorskim radionicama. A zatim eh, i EUMAM nam je pomogao oko toga kako bismo bolje mogli sagledati što nam je potrebno glede sigurnosti. I zato sam malo prije na sastanku KOPSA e, se zalagala ne samo da EUMAM nastavi e, svojim radom, već e, i sam se zalagala i za to da ako vidimo da po isteku tog mandata, ako nam je potreban i dalje EUMAM da se nešto organizira kako, bi, kako ne bismo bili iznenađeni jednostavno e, iste mandata. Želim se zahvaliti premijeru Louis Michelu na ovome što je rekao. Moramo se mobilizirati, dosta smo razgovarali, najavljivali, govorili o namjerama, sada stvarno treba preći na konkretnu podršku Srednjoafričkoj republici. Bez te konkretne pomoći ne može doći do izbora, a bez izbora ćemo i dalje biti u tom tranzicijskom postupku koji uopće nije pozitivan za Srednjoafričku republiku. Potrebno je u jednom trenutku stati s tim, prestati s tranzicijom, jer tranzicija je po definiciji privremena, a trebaju, treba nam sada nove institucije koje će biti rezultat izbornog postupka. Postavljene su neka pitanja o vjerskoj ili nevjerskoj prirodi sukoba. Izvorno to nije bio e, sukob vjerske prirode, to je bio e, sukob između zajednica, ali koji je imao neki sukus vjerskog sukoba, ali sam uzrok i izvor tog sukoba nije bio vjerske prirode. Dakle, ljudi su instrumentalizirali, zlorabili vjere, kako bi ostvarili neke svoje ciljeve. Naravno, tu imamo kontekst e, različitih zajednica gdje je ljudima lako manipulirati i tu se došlo do dakle, tog vjerskog aspekta sukoba e, i vjerski čelnici su obišli cijeli svijet objašnjavajući govoreći o vjerskim temeljima tog e, sukoba, ali ne može se, mislim, oni su pravo kad kažu da se ne može govoriti o stvarnom temeljnom uzroku, dakle, vjera nije bila stvarni temeljni uzrok tog sukoba. Glede pitanja e, nekažnjivosti i e, suđenja bivših čelnika, E, imamo e, odbor e, koji je za, za sankcioniranje koji je donio određene odluke protiv mjere protiv nekih ljudi zabranu e, izlaska iz zemlje zabranu putovanja zatvaranje blokiranje računa dakle odbor za sankcije ujedinjenih naroda ne može reći ovo i ono mislim tu su donesene neke odluke i to treba biti ispoštovano i to je Srednjoafrička republika ispoštovala. Mi smo rekli da tijekom dijaloga može biti samo ta nekažnjivost. Dakle, hoćemo ići na pomirbu, ali bez nekažnjivosti. Uvijek je bilo nekih amnestija i onda 20 godina kasnije se vidi da još uvijek postoji ta žiža nasilja koja je tu. Dakle, amnestija, amnestija se ne isplati jednostavno. Tu, to, nešto, to nešto se ne isplati jer to su ljudi koji će uvijek e, uživati u amnestiji, a ništa neće dati za uzrat. E pa, Dakle, kad je došlo do općenarodnog savjetovanja, to je bilo jasno rečeno da je isuviše rano da se neki ljudi vrate ti ljudi mogu imati naći svoje predstavnike. Mi smo inzistirali na njihovoj zastupljenosti na forumu Bangiju, reče, a oni su rekli da će ili oni moći doći ili nitko. Onda smo mi rekli da smatramo da je naš forum inkluzivan, dakle da su svi bili zastupljeni. Eto, ja mislim da sam odgovorila na sa pitanja. Što se tiče raseljenih osoba i izbjeglica, pa, raseljene osobe to je pitanje humanitarne pomoći. Dakle, imali smo hitnu humanitarnu situaciju Dakle, humanitarna i pitanja su bila jako važna. Sad smo rekli da treba preći preko te humanitarne žurnosti da vidimo kako se može stanovništvo stvarno ponovno izgraditi, vratiti, stati na noge i vratiti se na svoja e, izvorna mjesta prebivanja. Mi sada želimo da ljudi koji se nalaze u logorima da odu iz tih logora gdje žive u nedostojnim uvjetima. Htjeli bismo da se vrate u svoja mjesta, u mjesta izvornog stanovanja, a za to im naravno treba i pomoć i to je ono što ja sad e, tražim. Znate, ponekad je potrebno jako malo toga, par dasaka, par par alatki i to je skoro ništa i ti ljudi se mogu vratiti onda e, u svoj, svoje domove. Svi ste bili u Bangiju, jeste vidjeli taj žalosni prizor na aerodromu gdje ljudi žive pod plahtama, ma to nisu ni plahte, to su vrećice, mali komadi vrećica i, i kad pada kiša, pa ti, to, to su čitave obitelji koje žive u blatu, u nezamislivo lošim sanitarnim uvjetima. Eto, mi se borimo za to da ti ljudi odu otud, ali ne da odu samo kako bismo ih potjerali u negdje da žive u prirodi, u šumi, nego i ne, treba im pružiti mogućnost da žive na dostojanstven način, a i zato je potrebno, i zato su potrebni novci. No mi smo uvjereni kako će naši partneri i dalje pružati pomoć. Eto, ja mislim da sam obradila sva pitanja. Najljepša hvala na vašem interesu za stanje u kojem se nalazi Srednjoafrička republika. Hvala i vama, predsjedniče. Madame la Présidente. Ovaj aplauz nam pokazuje da smo doista optimistični da će ovaj proces demokratskog e, razvitka biti nastavljen u vašoj zemlji. Želim vam puno sreće i još jedan puta puno hvala na vašem dolasku.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 Kolege, moramo početi odmah sa našom temom saslušanja o pitanjima politike evropsko-kineske, jer imamo sad samo još 45 minuta koje su nam preostali. A osim toga, poslije toga imamo glasovanje i mora se sa glasovanjem početi na vrijeme. A to znači da moramo nastaviti ovo pitanje u svakom slučaju. ali naglašavam da je prije tri tjedna bila 40. obljetnica četrdeseta obljetnica službeno uspostavljenih diplomatskih odnosa između Europske unije i Kine. To smo naravno svečano obilježili i u tu svrhu, gdje bi gospođa Magherini bila u Pekingu gdje je sudjelovala, u jednom visoko rangiranom dijalogu Europa-Kina. Moramo svi biti, ne smijemo zaboraviti da Kina ulazi u jednu potpuno novu fazu. Kada vidim recimo kako izgleda to nova ponuda puta svile i kako se ovdje gospodarski i svi ostali aspekti povezuju u novoj Kini. To nije prvi primjer u kontekstu nove Kine, nove epohe u Kini, nego je jedan od, samo jedan u nizu, ali važan. I kad pogledam kako izgleda strateško bankarstvo i kako i ono pritom da i kako su oni upravo oko toga da promjene kompletni jedan globalni način upravljanja. Prema tome mi kao manji partner Europa u tom kontekstu moramo jako paziti jer vidimo da se svijet mijenja. Sama veličina Kine je uvjetovala i da postane gospodarska pa time i politička velesila danas. I, ali zbog toga, s druge strane, Kina mora preuzeti i više odgovornosti, pogotovo kod pitanja rješavanja kriza na ovom svijetu. I ne smije se to samo koristiti za vlastitu korist, nego se i odgovornost mora staviti u centar fokusa. I prema tome nadam se da će Europski parlament upravo o tim vezama Europe i Kine i novim dramatičnim promjenama uloge Kine u novom svjetskom poredku dati svoja. sada kolega Žalin. Hvala lijepo. Dakle, 45 minuta za ovako veliko pitanje svakako nije dovoljno. No, bit ću kratak. Strateško partnerstvo, što to zapravo znači? koja je suština toga koji su uključeni projekti. Mislim da je to ključno što moramo raspraviti i nakon 40 godina diplomatskih odnosa radi se više nego trgovini. Mora se raditi o sveobuhvatnom partnerstvu od gospodarstva do politike u svim pogledima. I mislim da moramo pozabaviti se bilateralnim odnosima Europske unije i Kine, ali isto tako i sa pitanjima globalne odgovornosti. Predsjedniče, vi ste spomenuli to globalna stabilnost, e, zajednički rad na obrani globalnih dobara. Znamo da u Istočnoj Aziji imamo i mir i stabilnost, a na Bliskom istoku Africi i drugdje postoji cijeli niz mogućnosti da Europska unija i Kina rade na miru i stabilnosti. Isto tako imam pitanja razvoja i povezanosti, zajedničku afričku strategiju, zajedničku strategiju o milenijskim razvojnim ciljevima koja dolazi u rujnu, globalni rad na zaštiti klime, učinkovitosti energije, resursa, što je također važno za čovečanstvo, ali isto tako i novi internet i e, kibernetički kriminal, zaštita podataka, cijeli niz pitanja koja nas sve zanimaju u budućnosti. Ukratko, mislim da Europska unija i Kina nisu međusobno proturečna stvar, nisu si prijetnje, već se nadopunjavaju i zbog toga je e, važno raspravljati o strateškim odnosima ovih zemalja. Radujem se izlaganjima naših stručnjaka i koja će doprinijeti našem izvješću. Gospodin Belder će biti novi izvjestitelj o odnosima Europske unije i Kine. Zahvaljujem. Hvala vam. Profesor Frank Pike. Profesor Pike ima riječ. All right. Thank you very much. Um... Hvala vam lijepa. Zahvaljujem oba predsjedatelja što su mi dali priliku obratiti vam se na desetak minuta o modernoj Kini. I tih deset minuta pokusat ću pokazati da Kina nije nešto što možemo shvatiti kroz eh, jednostavno ocrtavanja poput toga da je komunistička zemlja koja ima neki svoj vlastiti put, ali Kina zapravo ima cijeli niz različitih e, lica od kojih su nam neka prepoznatljiva, druga nisu i moramo zapravo međusobnu interakciju tih pojedinih aspekata Kine shvatiti kako bismo shvatili njihove političke odluke i e, smjer u kojem se kreće kinesko društvo. Prvo od tih lica je ono Kine, slične zemlji bivšeg Sovjetskog savjeta, socijalističkog društva kojim dominira i vlada komunistička stranka. To je očito nešto što uvelike opisuje e, važan aspekt društva i politike Kine. Kineska komunistička stranka još uvijek je na vlasti, rekla bih čak da je snažnije sada nego prije dvadesetak godina i zapravo je upotrebila e, niz plodova gospodarskih reformi kako bi osnažila svoju vladavinu Kinom e, i e, moć nad administracijom kako bi joj pretvorila u nešto mnogo učinkovitije, u jedan učinkovit alat za upravljanje kineskim društvom. Dakle, to je prvo što bih rekao, da gospodarske reforme, kapitalističke reforme, recimo i državni socijalistički sustav zapravo se međusobno podupiruju, osnažavaju, nisu suprotstavljeni. Bilo kakva zamisao da bi gospodarske reforme mogle dovesti do demokratskih tranzicija zapravo je pogrešno tumačenje dokaza. Unutar ovog političkog sustava, dakle komunistička stranka je potpuno na vlasti usprkos eh, svim popratnim pitanjima, no važno je razumjeti da je Kina eh, iznimno decentralizirano društvo, decentralizirani administrativni sustav. U tom smislu nalikuje u određenim smislu Europskoj uniji. Mnoge provincije Kine, e, nakon njih dolaze prefekture, okruzi i tako dalje, u velikoj mjeri su samoorganizirane autonomne jedinice e, čiji vođe komunističke stranke zapravo su odgovorni za sve oblike upravljanja, uključujući gospodarski razvoj, e, stanje društva i cijeli niz politika koje su unutar njihove odgovornosti i koje kojima vrlo neizravno upravlja e, središnjica u Pekingu. Ukoliko zapravo pogledamo, Peking ima vrlo malo izravne e, vlasti nad samim pojedinim e, lokacijama i to je u modernoj Kini također slučaj. To je zapravo načelo upravljanja koje je eh, komunistička stranka mnogo puta već potvrdila. Dakle, ne radi se o totalitarnom sustavu gdje središnica o svemu odlučuje, a, nakon toga svi provode te odluke. No Kine, eh, više od svega komunističke zemlje, e, one je također i slobodno tržišno gospodarstvo nalik na SAD, kapitalističko gospodarstvo, svi znamo o reformama koje su provedene, o gospodarskom rastu e, koji nema premca u svijetu. Ne moram ulaziti u statistike, e, to lako možete sami pogledati, potražiti, no važno je da je to dovelo do jednog sektora društva koji neprestano raste, a koji je pod kontrolom tržišta koji je sam po sebi kapitalistički, ali nije u potpunosti navisno države. Neki aspekti možda jesu, ali velik dio je vrlo usko povezan sa državom eh, i svim razinama administracije, isto tako sa komunističkom strankom. I ono to svi najbolje znaju je činjenica da još uvijek imamo državna poduzeća u državnom vlasništvu, stotinjak njih eh, koje je odredila središnja vlada. I to su kamni temeljci politike gospodarskog razvoja zemlje, industrijske politike, e, ali u jednom komunističkom okruženju. No Kina nije niti samo kombinacija državnog socijalističkog društva e, i kapitalističkog tržišta. Kina je isto tako sve više, a o tome ne znamo dovoljno, a vrlo je važno spomenuti, nešto što uvelike nalikuje na afričkoj kleptokraciji, kriminaliziranim državama, poveznost organiziranog kriminala u Kini, osobito na lokalnoj razini, ali ne samo ograničeno, na lokalnu razinu je zapravo jedan organizirani kriminal s vladom i to sve više postaje očitim. I zapravo kreće se od korištenja bandi koje provode e, lokalne politike pod nazirom lokalnim šefova do e, utjecaja na e, kriminalističkih sindikata na sami vrh. Jedan lord kriminalistički nedavno je pogubljen zbog korupcije i reketa, ali ja bih rekao da je on svega vrh ledenjaka. To je još nešto što moramo vrlo ozbiljno imati na umu. Vodstvo u Pekingu osobito to e, smatra važnim i to je jedna od najvećih prijetnji kineskoj državi i komunističkoj stranci, iako je ona naravno e, uvelike uključena u sve te aktivnosti. Četvrto lice Kine mnogo je prepoznatljivije nama i to je jedno društvo koje sve bliže civilnom građanskom društvu sa pluralističkim političkim sustavom, poljem djelovanja u kojem ne samo da postoje formalni demokratski mehanizmi igre važnu ulogu, već i e, civilno društvo. Dakle, nevladine organizacije i lokalne organizacije. Završit ću s posljednjom fazom, a to je E, činjenica da Kina sve više nalikuje Singapur, jednom benignom autoritarnom društvu koje se temelji na socijalnom upravljanju kojim se stvara društvo, a ne samo da njime vlada. I to je nešto što se u Kini pokazuje e, kroz riječi socijalno upravljanje. I tu ću završiti Mnogo toga bih još mogao reći o eh, Xi Jinpingu trenutnom vođenom, možda se time možemo pozabaviti tijekom pitanja odgovora. Hvala. Zahvaljujem. Riječ sad ima za men koja će govoriti o strateškom partnerstvu Europske i Europe i Kine. Hvala vam. Ja sam dobila temu o partnerstvu Europske unije i Kine, pa se neću sredotočiti samo na Kinu i Europske unije, već e, na bilateralne odnose. Dakle, prije svega kako shvatiti partnerstvo Kine i Europe. E, ja živim gotovo 20 godina u Belgiji, prije čega sam e, obrazovana bila u Kini, tako da imam dobru poziciju za shvatiti oba stajališta, obe perspektive. Ako pogledamo čisto sa izlaškog stajališta političkih sustava, humanitarnih prava i svih ovih problematičnih pitanja, rekli bismo za odnose Kine i Europe da su vrlo komplicirani. No ako ih pogledamo e, iz e, perspektive gdje možemo reći da se Kina bogati, sve je snažnija, dakle ima novac i nešto možemo zajednički učiniti, možemo surađivati, možemo čak i pomoći Kini u procesu integracije u međunarodne režime, tada ćemo otvoriti i pronaći velik prostor za suradnju. Kao što profesor prije mene rekao, postoji mnogo lica i u odnosima Europske unije i Kine i zbog toga kada govorimo o tim odnosima također vidimo da s europske i kineske strane postoje različite perspektive, različiti ciljevi. Europa ima svojevrsnu misiju. Kroz niz godina svog odnosa s Kinom uvijek je pokušavala preobratiti, preobraziti Kinu. I tu misu imala prvog dokumenta koji je pripremljen 95. i još uvijek zapravo ima to poimanje da bi trebali promijeniti Kinu i na e, web stranici koja se bavi politikom Europe i Kine piše da podržavamo tranziciju otvoreno društvo koje se temelji na vladavini prava i poštivanje ljudskih prava i ja bih rekla da je to misija koju bi Europska unija željela provoditi u bližoj budućnosti i koju već provodi niz godina. No s druge strane, Kina je uvijek govorila da se želi biti na istoj bazi kao i Europa i e, želi ispraviti tu situaciju. Tako da dvije strane zapravo međusobno si odašilju različite poruke u tom dijalogu, no kad se svojčimo sa stvarnošću moramo priznati da je Kina sve više samopouzdanija, ne samo svoj odnos sa Europskom unijom, već i prema SAD-u i drugim zemljama u svijetu i međunarodne zajednici, a Europska unija na neki način je primorana priznati da je sve teže i teže promijeniti Kinu i teže je zapravo ostvariti tu svoju misiju. U takvoj situaciji ja bih rekla da dopada li vam se Kina ili ne, radi se o e, suživotu, Mrzili li Kinu ili ne, Kinu ne možete ignorirati i zbog toga bi moglo biti bolje pronaći način surađivati sa Kinom kako bi se maksimizirali interesi Europske unije i kako bi se iskoristila ta situacija gdje svi pobjeđuju. Vratimo se na strateško partnerstvo da li su oni naš strateški partner? Na to možemo reći jesu i nisu. Jesu jer su važniji u globalnim pitanjima i moramo s njima surađivati u cijelom nizu strateški važnih pitanja, a ne zbog toga što su toliko drugačiji i ne postoji međusobno povjerenje, međusobno razumijevanje, barem nije do sada postojalo. Nedavno jedan američki profesor pripremio izvješće za američku vladu o odnosima SAD-a i Kine i upotrebio je vrlo zanimljiv e, izraz konstruktivni realizam u zajednič sa zajedničkim ciljem. I tako je pokušao definirati odnose SAD-a i Kine i ukoliko se mene zatraži da definiram odnos između Europske unije i Kine, ja bih upotrebila izraz konstruktivni liberalizam za zajednički interes. Dakle, zamisao je da s obzirom da Europska unija ima tu misiju promijeniti Kinu, da se razvije sve veći dijalog, sve više institucionalnih mogućnosti da bi se Kinu prebacilo na jedno tržišno gospodarstvo, ali na konstruktivan način. To se mora učiniti korak po korak, no uvjet naravno je zajednički interes, jer bez toga neće doći e, do mogućnosti da obje strane surađuju. Dakle, naređe bih naglasila mm, to koliko je partnerstvo Europe i Kine nezamjenjivo u svijetu. I iz trgovinske perspektive znamo da trgovina iznosi preko milijardu eura dnevno i da Kina postala drugo najveće poljoprivredno tržište za europske poljoprivredne proizvode. A trenutni Junckerov plan za infrastrukturu kineske banke spremne su uložiti milijarde eura u to a što se tiče trenutnih pregovora o bilateralnom investicijskom sporazumu, e, do sada je dovršeno pet krugova pregovora, u siječnju ćemo imati šesti krug i Kina je spremna sve više međunarodnih pravila prihvatiti i pogurati taj sporazum. U međuvremenu također znamo da što se tiče održivog razvoja klimatskih promjena, globalnog mjera sigurnosti, sva ta pitanja na njima Europa i Kina moraju zajednički raditi kako bi pronašli rješenja na niz ovih problema. No, naglasila bih još jednom da cilj suradnje Europe sa Kinom, kratkoročno i srednjoročno, cilj bi trebao biti produbiti suradnju, a dugoročno također moguća moguća preobrazba Kine u otvoreno društvo koje se temelji na vladavini prava i poštivanju ljudskih prava. No kratkoročno i srednjoročno gledano trebali bismo se usredotočiti na suradnju. I za kraj, kako promicati to partnerstvo, imam određene prijedloge. Prije svega, Svakako e, moramo više imati dijaloga, institucionalne suradnje, zatim obje strane bi trebalo veći broj stručnjaka obrazovati o međusobnim odnosima, morali bi također više kontakata imati na terenu, dakle između pojedinih osoba i razmjena, to bi trebalo osnažiti i trebali bi razviti veći broj inicijativa koje se time bave. I za kraj znamo da Europski parlament ima izaslanstvo u Washingtonu, ali takvog izaslanstva nema u Pekingu. Možda je vrijeme da parlament razmotri trajno predstavništvo da izaslanstvo u Pekingu. Hvala. Profesor Waters. Mr. Chairman, honorable... Gospodine predsjedavajući časni članove Europskog parlamenta, ja ću dati jedan vrlo kratak pregled na temelju naše studije izrađene za Evropske parlamenti koji je sadržen nekoliko glavnih preporuka. Prvo, kineska vanjska politika. Tome se može najbolje priči s perspektivu progresivnog otvaranja zemlje i interakcije te zemlje sa okolnim svijetom. Unatoč eh, svemu, dakle, te posljedice kineskog razvoja i korištenje njihove nove snage ipak ostaje potpuno nesigurni i neizvjesni. S jedne strane imamo vanjsku politiku Kine koja, Kine koja je kondicionirana svim problemima i izazovima unutarnje politici. S druge strane tu politiku naravno vodi još uvijek pragmatizam i procjene koje se vode od slučaja do slučaja. U tom kontekstu nesigurnosti i neizvjesnosti kineska se vanjska politika prikazuje kao sve više zapravo jedne neizvjesnosti i velike nesigurnosti. Naravno, tome ovisi i kasnije akcije koje se mogu očekivati od Kine. A evo, da vam kažemo točke. Prvo, Kina je sada već demonstrirala svoju mogućnost da svoje vojne snage pošalje daleko izvan svojih granica kad je recimo išla spašavati svoje radnike usred libijske krime u Libiju. Ili recimo u borbi protiv e, pirata te, pirata i gusara u, kod afričkog roga. Drugo, Kina kod svojih recimo na istoku i zapadu svoje zemlje je počela pojačala je sve pozive, sve nacionalne zapravo svoje vlastite struje u svojoj zemlji. Zatim, Rev Kina treba naravno pokrenuti unutarnje reforme ako je moguće, ako ne onda stvoriti alternativne institucije gdje je to potrebno. I Četvrto, Kina sve više pokazuje svoju vanjsku politiku kao alternativu vrijednostima koje su, se snivaju na međunarodnom poretku koji još uvijek važi u svijetu, mi ga još uvijek podržavamo i zagovaramo i propagiramo mi u Europi kao i čitav zapadni svijet. Prema tome, Kina ima svoje glavna načela, a to je suverenost i nemiješanje koje ona tako na kojima insistira u svojoj vanjskoj politici. Ja ću vam sada prikazati još tri glavna aspekta koje su proizašli iz naše studije, a to je Kina i teritorijalni različiti nesuglasice u Južnom Kineskom moru, Kina i njezini susjedi, ali da se vratimo na prvo, a to je Kina i globalno upravljanje. Kao što sam već rekao, Kina s jedne strane ima potvrdu postojećih e, institucija za globalno upravljanje, ali s druge strane i podupire kompletnu reformu tog globalnog upravljanja i kao recimo i stvaranje alternativnih struktura tamo gdje se ne može izvršiti dovoljan utjecaj. Kao prvo, potvrđivanje institucija globalnog upravljanja. Mislim da je fair kazati da je Kina zadovoljna sa svojim e, statusom stalne članice u Vijeću sigurnosti UN-a i da nije snaga koja zapravo stoji kao prva iza pokreta da se reformiraju kompletno globalne institucije, ali podržavaj. Zatim, Kina je sve aktivnija u svjetskoj trgovinskoj organizaciji mehanizmu za razrješenje sporova u VTO kao pri čemu naravno je to jedan od glavnih institucija upravo za multilateralno ekonomsko upravljanje globalnoj razini. Zatim, Kina recimo je ima apsolutno snage da pokrene reforme u multinacionalnim organizacijama, primjerice u MMF-u. On su i tu pokrenuli željene reforme i izmjene i paket koji je stajao od 2010. je de facto pokrenut i promijenio je u velikom dijelu na kinesko insistiranje i promijenio je u velikom dijelu kompletnu financijsku situaciju svjetske politike danas. Zatim, stvaranje različitih banaka kao jedne a sve azijske investicijske banke pokazuju namjeru i odlučnost Pekinga da upravo reformira kompletan zapravo međunarodni financijski poredak ako hoćemo i da prebaci težište velikim dijelom iz Washingtona i dosadašnjih centara i na azijsku stranu i Peking. U svakom slučaju ova azijska banka za razvoj, razvojna banka je naišla na jedan globalni e, potporu, iako Washingtonu nije bilo ni lako ni drago. Zatim, pitanje teritorijalnih sporova u Južnom Kineskom moru. To je još jedan od važnih točaka na kojima Kina pokazuje svoje želje za pomorskim širenjem, pomorskim jačanjem, ali i za kompletnom insistiranju na svojoj vlastitom suverenosti. Sada je Kina reč e, stekla suverenitet na čitavim nizom otoka, kao i na jednoj pomorskoj zoni na kojoj su možda i druge zemlje otočne, pogotovo u tom moru, imale, polagale neko pravo. Ali to upravo ukazuje da Kina strašno raste i dobiva na važnosti kao nova pomorska snaga. Osim toga imamo kineske interese u Južno-Kineskom moru koje i recimo podupire i koje još zapravo su ojačane zbog toga što se stalno traže novi energetski izvori i Kina tu dalje traži različite podmorske izvore nafte, ali isto tako drži svoju suverenost u odnosu na susjedne zemlje. Ima tu naravno i puno problematičnih zona, dozvolite da vam kažem kako je Kina kompletno se odprla svim mogućim pokušajima da se nametne od strane Ujedinjenih naroda međunarodno pravo mora i konvencija o međunarodnom pravu mora baš kod tih južno-kineskih konflikata gdje je Kina insistirala na svome. Isto tako je mrtvo e, odbijala do sada i uporno odbila svaku arbitražu koja bi trebala prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora biti provedena upravo za te teritorijalne sukobe. Na kraju, Kina i istočno susjedstvo kao Evropske unije. Zanimljivo je da Kina postaje sve više i više jedan važan akter u politici, evropskoj politici prema istočnim partnerstvu. I to ne samo u pogledu trgovine i ekonomskih odnosa, nego i sigurnosnih. Kriza u Ukrajini dovela Kinu u jednu vrlo opasnu i osjetljivu situaciju s obzirom na takozvanih pet načela mirne koegzistencije, koje inače Kina pozdravlja i podupire. Službeno su bile izjave date u vječu sigurnosti UN-a i tu je Kina pokazala vrlo izbalansiranu neutralnu poziciju prema Ukrajinu, ali neformalno je iskazala razumijevanje za rusku poziciju. I sad kineska uloga u toj rusko-ukrajinskoj krizi i evropskoj poziciji zapravo vrlo slična ruskoj poziciji, dok s druge strane je suradnja Europske unije i Rusije bila upravo zbog ukrajinske krize u zadnje vrijeme relativno slaba i nezadovoljavajuća. Imamo još jedan važne odnose koji se sad razvijaju. Naime, to je odnos Rusije i Kine koji se pojačava, pogotovo na području novih, novog oružja, naprednog oružja, novih tehnologija, energetske suradnje, geopolitičke potpore i to kako na međunarodnim, tako i na regionalnim razinama. Zatim, slične vrijednosti multipolarnosti i zatim načelo nemijenjanja, vidimo da su, nemiješanja, to su glavna načela po kojima djelujemo, tu vidimo da su te dvije zemlje vrlo blizu i da zajednički nastupaju u međunarodnoj areni, ako hoćete u G20, u grupi BRICS i tako dalje. Dakle, jedno veliko približavanje. Regionalno, što se tiče Azije, Srednje Azije i Istočne Azije, oni su tako zajednički pokreću različite inicijative i tu se podupiru. I na kraju, kineska inicijativa za Središnju Aziju i prestvaranje koridora do Europe. Dakle, razlog za to je da imamo jednu novu orijentaciju sa pristupa velike megasile na recimo pristup individualni regionalnim ili susjednim zemljama, dakle regiji i susjednim zemljama. To bi jasno moglo i pridonijeti ojačanje zapadnih provincija u Kini kao i osiguranju energetskih uvoza iz Srednje Azije, što je njima vrlo bitno. To bi otprilike bio sažetak nekih od naših nalaza koje smo iznijeli u toj studiji izrađene za potrebe po nalogu Europskog parlamenta. A sada vam stojimo na raspolaganju za pitanje. Hvala lijepo na ovim informacijama. Mislim da bismo mogli nastaviti tu raspravu ne samo danas nego i inače jer mislim da ovdje u našoj skupini imamo vrlo važne majstore naših izvjestitelja među našim izvjestiteljima u sjeni pa bih gospodina Lopeze pozvao nije tu ne jedina osoba koja se za sada javila za riječ je gospodin Bostinaru za raspravu hvala lijepo i ja pozdravljam ovu raspravu maksimalno. I počet ću s time da je upravo kroz Evropsku uniju i Kinu i odnose zapravo Evropske unije i Kine se pokazalo da jedni i drugi imaju svjetsku odgovornost, dakle globalnu odgovornost moraju nositi i moraju se i obvezni su suočiti se sa realnošću u smislu realne politike to znači da te dvije snage, sile, trebaju sjesti zajedno i razmotriti što se izmijenilo i kako izgledaju danas njihov strateški odnosi. Ovdje je već čitav niz tema spomen, iznesen prije mene, ali ja moram naglasiti koliko je važan taj odnos i to pogotovo u odnosu na ekonomsku krizu koja još nije dovršena, iz koje nismo još u cijelosti izašli, u koje, tijekom koje je Kina surađivala i pomagala. I zatim drugo područje na kojem moraju strateški surađivati je promjen, klimatske promjene. I u Kopenhagenu bez suradnje Kine mi kao Europa nismo uspjeli za odigrati jednu važniju ulogu i prema tome vidimo da bez bolje suradnje sa Kinom ne ide dalje. A uz kinesku suradnju ćemo i na globalnoj konferenciji o klimatskim promjenama u Parizu postići bolje rezultate. Prema tome, nema druge nego da Evropska unija i Kina sjednu zajedno i vide koje su najvažnije strateška područja njihove suradnje. Još jedna važna stvar je da Kina se vrlo brzo razvija i približava nekim područjima, ja ću vrlo brzo završiti, nemojte misliti. I sada je moj apel i moj poziv vama je, razmislimo o Kini, razgovaramo i razmišljamo o Kini isključivo s pragmatičnog aspekta, jer nijedna od tih dviju strana ne bi trebala suditi drugoj, a suditi Kini s naše pozicije bilo bi premalo i preriskantno ali u pragmatičnom smislu pristupiti jedni drugima i njegova te odnose, to je naš izlaz. Ja recimo samo spominjem u tom kontekstu Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju, koje imaju ogromne bilateralne ugovore e, sa Kinom i jednu ekonomsku suradnju. E, zbog toga bih apsolutno podupro pod, početak pregovora o sklapanju onog sveobuhvatnog bilateralnog trgovinskog ugovora o uzajamnim investicijama Kine i Evropske unije. Mislim da to nijukom slučaju ne bi bilo u kontradikciji sad sa procjenom e, da Kina igra jednu odlučujuću ulogu u istočnoj Europi. Jer mi jako dobro znamo da bilateralni sporazumi dobri ako zadovoljavaju neke zemlje članice Europske unije. Tako je to bilo do sada. Ali mi trebamo jedan sveobuhvatni bilateralni ugovor između Europe i Kine koja će interese svih 28 članica zadovoljiti. Hvala lijepa. A sada kolega naš iz Poljske. Hvala lijepo. Imamo puno, puno kolega Jurek. Ima jako puno država na svijetu na koje moramo pragmatično gledati i s njima s pragmatičnog aspekta surađivati. Nije riječ samo o financijama i o materiji, nego i o socijalnom miru i čitavom nizu drugih bitnih stvari za život zajednice i socijalni razvoj. Ovdje smo puno tog čuli, ali ne smijemo zaboraviti ni da politika nije uvijek najvažnija u našem životu. Nismo recimo o svemu što je izneseno čuli dovoljno o vjerskim slobodama i vjerskim situaciji sa različitim vjerskim zajednicama u Kini. Isto tako mi znamo da ne postoje e, još uvijek diplomatski odnosi između Pekinga i Vatikana. Katolička crkva u Kini nije priznata katolička crkva u smislu naše Rim, Vatikanske. Prema tome me zanima koje su perspektive u budućnosti koje vi tu vidite i koje bi mogla ulogu igrati Evropska unija u razvoju tih odnosa, stvaranju pa razvoju. Zatim, da se nadovežem na prethodnike, potvrđujem da moramo biti pragmatični, jer moramo pomoći ljudima. Moramo im pomoći da mogu uživati u svojim temeljnim slobodama. Nije riječ o predbacivanju, optuživanju Kine. Riječ je o tome da se doista postigne napredak. Ako vidimo da je recimo da je naš pragmatizam treba služiti jednoj promjeni e, i promjeni na bolje u Kini. I zato trebamo biti pragmatični. A ja bih htio zatvoriti listu govornika, inače nemam uopće e, vremena to sve odraditi. Gospodin Paksad ima riječ. Hvala lijepo. Kao što znate, prošle godine nisu bila samo u formatu kinesko-evropskih e, pregovora se odvajala, nego smo imali jedan čudni format za pregovore, 16 plus 1 naime. To znači, među tih 16 zemalja je bilo zemalja iz Evropske unije, ali i zemlje izvan Europske unije, uglavnom sa Zapadnog Balkana, koje su pregovarale u tom formatu sa Kinom a istodobno smo mi uvijek podupirali jednu ujedinjenu i jaku politiku Evropske unije. Sad me zanima kako unutar tog okvira i s obzirom na taj kontekst i taj čudni format 16 plus 1 u pregovorima sa Kinom, kako tu sagledavate tu želju za jedinstvenom evropskom politikom i kako mislite da će izgledati općenito u budućnosti evropsko-kineski odnosi i gdje mislite da su rizici ili nedostaci ili slabosti ako se paralelno razvijaju tak dva formata, s jedne strane evropska Unija i Kina, a s druge strane format 16 plus 1 plus Kina. Kako to sagledavate budućnost toga? Hvala lijepo, predsjedavajući. Gospodin Kastaldo ima riječ. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja bih e, volio biti malo detaljniji, i to u odnosu na dva vrlo problematična pitanja. Prvo, se odnosi na nuklearni program. Imali smo izjavu fizičara He Dioksua koji predvodi kineski koji je dakle nazvao kineski nuklearni program kao jedno sulodu utrku na oružanju s obzirom na nuklearni arsenal. I to, to je rekao vrlo brzo nakon što smo što se rješavala Fukushima u Japanu. E sad o čemu mi govorimo? Da li mi govorimo o tome da je 200 gigavata, gigavata snage struje treba dobiti prije 2020. iz nuklearnih izvora? I mislim, meni se to čini u današnje doba prično kao science fiction, a vidite i kineski nuklearni stručnjak je to isto tako smatrao jednom culudom utrkom. I kineski fizičar je da pa će rekao da tako kratko vrijeme neće moći biti uopće moguće zajamčiti sigurnosne standarde, da onda toliko nuklearne sigurnosti bude, bude sigurna, a u suradnji, u izgradnji tih nuklearke e, surađuju i američke i evropske tvrtke i naravno ruske. I sljedeće pitanje se odnosi na otočje Spratli gdje smo vidjeli proteklih mjeseci jednu poprilično nagomilavanje kineskih e, snaga. Zatim napravljena je pista koja je to toliko duga da je jasno da se može koristiti za vojne svrhe ili prvenstveno u vojne svrhe upravo na tom otočju Spretli. To naravno izaziva veliki nemir kod susjednih država i imali smo isto tako jedno vrlo jasno očitovanje obabine administracije u vezi s tim. Šta vi mislite na pitanje spratljeg otočja i šta mislite ne bili, ne, što se događa sa eventualnom eskalacijom tih teritorijalnih sukoba u Južnokineskom moru? Sljedeća stvar je drama tibetanskog naroda. Trenutno smo imali već 300 žrtvu samozapaljivanja kako bi na taj način prosvjedovali protiv kršenja ljudskih prava od strane kineskih vlasti na Tibetu. Tu moramo dodati da trenutno imamo jako puno izbjeglica zbog onog velikog potresa, razornih potresa u Nepalu, pa me zanima kakve mjere kineska vlada tu poduzela. A ja imam tri kratka pitanja, profesore Pike. I rekli ste gospodarske reforme ne vode automatski u demokratske reforme. Sad ono zanimljivo je napeto pitanje kako će se društvo razvijati dalje, kako će izgledati nevladine organizacije, ako to sad vi ovdje uspoređujete sa Singapurom i stvaranjem društva tamo, onda znači imate osjećaj da se nešto događa i da se represija u kineskom društvu neće kontinuirano nastaviti kod do sada. Zatim, profesor, menom biste rekli Evropska unija će promijeniti Kino, a sada je pitanje hoće li Kina promijeniti Evropsku uniju ili će Kina prihvatiti Evropsku Europsku uniju onakom kakva jest. Srednje evropske zemlje su ovdje nominirane pojedinačno i posebni odnosi pojedinih skupina ili zemalja članica Europske unije s Kinom i njihovi gospodarski ugovori. I na kraju još nešto. Europska unija je donekle iznenađena nekim kineskim inicijativima, recimo ta banka za razvoj, razvojna banka u Aziji, nisu tu bile recimo pozicije pojedinih zemalja članica. A onda projekt puta svila o kome smo puno čuli, kako bi trebalo izgledati europsko zajedničko stajalište. Još još ga nema. Još nema jedne linije jedinstvene evropske. Hoćemo mi tu sudjelovati, nećemo. Kako gledamo na čitav projekt Puta svile? Gospodin Mikel. Ja. Ja bih podržao ovog zadnjeg govornika. U sovjetsko vrijeme je bila jedna armenijska šala kada će biti da li će biti razna razvoja Švicarske ista kao e, i Armenije. Da, hoće, ali kada uspostavite isti sustav kao u Švicarskoj. A sada, da li će biti Europa razvijena kao i Kina? Da, kada uvedete iste vrijednosti E, kineske vrijednosti u Europu. Dakle, umjesto da uništavamo Kinu i namećemo joj svoje, svoje, svoje rješenja, trebali smo tražiti Kinu da nam pošle svoje stručnjake i da nam e, pokaže kako spasti naše gospodarstvo, kako primijeniti Xiaopingove ideje ovdje u europsko društvo i možda bi to moglo izvući Europu iz e, katastrofalnog gospodarstva u koje ga je dovela, koje je stvorila Europska unija. Hvala. Der Kolega. Ako ne smijete e, e, uspoređivati različite stope rasta, radi se o e, različitostima, to se uči u prvom semestru. Uvođenje kineskih vrijednosti, u tome vam želim puno sreće. Sada riječ preuzima sljedeći govornik. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Ja sam član odbora AFET i član izaslanstva za Kinu. Preko 12 godina sam bio član Njemač, e, mađarske vlade i moja ekspertiza je bila upravo e, je bilo pitanje mađarsko-kineskih odnosa. Stoga ja znam kako možemo razgovarati sa kinezima. U zadnjih pola sata čuli smo puno o Kini, ali možda smo i sami sebe analizirali kako mi stojimo prema Kini i kako mi gledamo na budućnost i stvarnost u Kini. Ja bih htio pitati izvjestitelje. E, htio bih pitati izvjestitelje vezano za naše strateške planove. Tu sam e, vidio neke nejasnoće. E, mislim da zaključci nisu dovoljno jasni, jer bismo mi morali strateški zajedno promišljati o stvarima s Kinom. Njemci su možda pomalo e, ljubomorni na Rumunje ili Mađare ako sklapaju sporazume sa Pekingom, ali obratno to nije slučaj zapadni europljani znači smiju imati bilateralne odnose, a mi istočni europljani ne. Znači ako Europa nema jedinstvenu strategiju i ako ne može zastupati tu jedinstvenu strategiju u okviru zajedničkog razvoja, onda e, to nas dovodi u lošiji položaj nas na istoku Europe. Please. Zwei kurze Fragen. Das <clears throat> Kao prvo, kakva je razina korupcije u provincijama? A kao drugo, ja upravo dolazim sa pregovora o e, zabrani nuklearnog naoružanja. Kakav je stav Kine po pitanju Irana i kakav je stav Kine prema pitanju nuklearnog naoružanja na Bliskom istoku. Puno hvala. Now the experts each two minutes. I'm sorry that... Svakom stručnjaku mogu dati dvije minute, znam da to baš nije ozbiljno, loše planiranje s naše strane, no ići ćemo od natrag prema naprijed, profesor Waters. Hvala predsjedavajući, dvije minute nije puno vremena no učinit ću sve što mogu kako bih odgovorio na nekolicinu pitanja. Prošlo vrijeme govora za zastupnike u Europskom parlamentu jest jedna minuta. Hvala, sad sam počašćen. Dakle, govoreći o ljudskim pravima u Kini. To je naravno jako dobro poznata tema u europsko-kineskim odnosima kada se e, vođenje, vođenje konsultacije o dijalogu u gledu ljudskih prava dugi niz godina, ali u kratkom izlaganju želim reći sljedeće. Dakle, Kina, odnosno Kina zajedno sa Rusijom na određen način nastoje osporiti te e, taj pristup utemljen na određenim vrijednostima i žele odrediti i izraditi svoj vlastiti alternativni pristup međunarodnim odnosima. Ljudska prava jako su osporavana i to su jako važna politička pitanja. Dakle, treba se pitati koji je e, utjecaj e, u dijalogu o ljudskim pravima između Europske unije i Kine. Dakle, neke preporuke koje smo iznijeli u ovoj studiji su tako da treba razmišljati o kreativnom e, osnivanju vida konsultacija s Kinom koji se tiče isto tako vladane prava. To je jedan od tri ključna temelja stupa od, za odnose između Europske unije i Kine i to može predstavljati naravno inovativan i obećavajući e, element za proširenje i produbljenje primjene ovog strateškog partnerstva. Zatim, o e, pitanju koje se tiče 16 plus 1. Mislim da je to jako zanimljiva dinamika koju smo vidjeli između Kine i regionalne središnje i istočne Europe u kojoj su uključeni Zapadni Balkani to je jako zanimljiva mreža, transvladina mreža, ali moram kazati na asimetriju, jer treba imati na umu da je tajništvo ovog 16 e, plus 1 e, nalazi se u Pekingu. Dakle, to je također kineska inicijativa i E, u tim odnosima ima donekle asimetrije, ali to je važna stvar e, jer treba ukazati na evo nedavne smjernice iz Beograda u kojima su partneri ukazali na činjenicu da tu postoji dakle ideja međusobne koristi, dobrobiti, dakle pristup u kojem će na dobiti i čitava ideja dakle da je ideja 16 plus 1 nešto što je u skladu isto tako sa odnosima između Kine i Europske unije. Dakle, to je važan element koji treba imati na umu. I zatim zadnji element, e, kineska inicijativa o novom e, novoj azijskoj regionalnoj banci. Dakle, to je jedna od stvari koje sam htio, na koje sam htio ukazati. Dakle, to su, to su alternative, e, kineske alternative za globalno upravljanje, odnosno strukture globalnog upravljanja koje očito nisu dovoljno E, brze i učinkovite, barem e, se ovo odnosi na ove institucije iz Bretton Woodsa. To je jako zanimljivo, polučila je veliku pozornost e, država članica Europske unije, ne svih, ali 14 država članica je potpisala taj dokument, pridružila toj banci i Europska unija bi trebala imati svoje stav i pokušati koordinirati ta, taj te aktivnosti, ali nijekom slučaju ne bi smjela zatvoriti vrata, već bi trebali imati zajednički pristup, bilo svaka država, bilo na europskoj razini. Najviše hvala. U biti ja sam mislila odgovoriti na ista pitanja koja se tiču ljudskih prava, ali iz drugačijeg kuta. Dakle, istina je da već čitav niz godina, dakle od 96. postoji dijalog između Europske unije i Kine o ljudskim pravima. No, ono što sam ja mogla ustanoviti, Kina bi samo promijenila svoje stave kada vidi da je nužno e, promijeniti ih. Dakle, vanjski pritisak nije imao dovoljno učinka to je moje mišljenje i mislim da su to europljani već i uvidjeli tijekom ovih godina. Dakle, kako vršiti, pritisak e, na poljuskih prava na Kinu može imati čak i negativne posljedice, tako da bi trebalo imati jedan jako miran dijalog koji treba stalno održavati i koji se bavi dakle ljudskim pravima. I također se slažem s tim da od kako je Xi Jinping došao, stupio na vlast, vladavina prava je dobila veći značaj e, u pregovorima i tu se rasprava o tome, dakle naravno treba vidjeti, treba sačekati vidjeti kako će stvari evoluirati. Što se tiče pitanja gospodina Jolajnena, Europska unija je naravno uvijek htjela pokušavati promijeniti Kinu, no da li će Kina htjeti pokušati promijeniti Europsku uniju ili ne, pa mislim da je Kina dovoljno zauzeta svojim vlastitim unutarnjim pitanjima te da nema još namjeru mijenjati Europsku uniju. Dakle, to vrijeme još nije došlo, no htio bih citirati na tome da je kineska politika vanjska politika produžetak e, unutarnje politike i sve ono što Kina radi, radi zato što je uvidjela da ima potrebu to napraviti. Dakle, drugim riječima moramo doista paziti kakva je to e, kineska interna situacija, kineski, kineski politike, kineski interni problemi, e, kako bismo mogli shvatiti samu Kinu i europsko-kineske odnose. Eto, toliko od mene. Gospodin Pike. Evo moje dvije minute slave. Najprije želim se nadvezati na ovaj poziv za pragmačni pristup odnosima sa Kinom. To je nešto na čemu trebamo raditi. Osobito Europa treba znati što želi ostvariti svojim odnosima s Kinom i surađujući, dakle, općenito s tom zemljom. Trenutno Europa nije e, Kina, kineska vlada, recimo to tako, ne shvaća e, Europu dovoljno ozbiljno jer je smatra fragmentiranom i to je nešto na čemu bi se moglo poraditi. Drugo, što će se dogoditi u budućnosti ako nema demokracije u Kini? Dakle, što onda poduzeti? Pa kao prvo, moramo e, vidjeti što to kineska politička partija e, govori, e, više navrata je spominjan su spominjali vladavinu prava i to je nešto dakle čime se e, bave što postoji, iako to nije apsolutno vladavina prava, ali desetine tisuća odvjetnika žive od pitanja vladavine prava u Kini. E, što više, ta konsultativna demokracija, dakle demokracija kojom upravlja partija, u okviru tih nekih e, smjernica i ograničenja jeste jako ozbiljna stvar i ima veliki utjecaj na politike, osobito na lokalnoj razini u velikim, velikom dijelu Kine. Ono što je jako važno jeste da e, kineska vlada pokušava oblikovati kinesko društvo puno više nego što pokušava njime upravljati. Dakle, stvara se novo društvo ko će, se, ko će više odgovarati njegove vlastitoj predložbi toga čemu treba ličiti, odnosno kako treba izgledati to kinesko društvo. Dakle, trebamo vidjeti da će to biti u budućnosti samo zbroj e, kolektivnih e, interesa ili nešto drugo, no to je čitav niz normi, mjerila u svakom slučaju to je nešto što je diametralno opoz, e, suprotno onome kamo smjera zapadnjačko društvo i što se od zapadnjačko društva radi i kako se gradi. Dobro, hvala sada. E, će, ćemo čuti zaključak u 30 sekundi ovome svemu. Hvala predsjedavajući. Pa Najprije prika u svojstvu izvjestitelja odbora za vanjska pitanja, dakle, želim zahvaliti svim govornicima, njihovim nadahnućim govorima. Gospodin Pika govori o različitim perspektivama e, i različitim licima Kine i htio nam je ukazati koje je važnije za nas. Spomenuta je vladavna prava, to je jako važna stvar. Gospodin Pike, ja znam da ste to već radili u svom istraživačkom radu Dakle, analizirali ste politiku. Dakle, ne radi se tu samo o pitanju prava i zahvalan sam e, profesorima na njihovom radu. Dakle, trebamo ozbiljno sagledati europsko-kineske odnose, onda trebamo znati s kim imamo posla i dolazi do velikih previranja, promjena i moramo znati, sagledati što se dešava interno i eksterno i konačno ono što je kolega Bastinaru rekao, E, jako je važno naš partnerstvo s Kinom i moramo se bolje koordinirati na europskoj razini umjesto da e, se države članice Europske unije međusobno nadmeću u ovoj investicijskoj, azijskoj investicijskoj banci. Dakle, u svom idućem izvješću ću spomenuti to i tražiti bolju koordinaciju i tražiti da Europska unija bude jednoglasna glede ovih strateških promjena, e, glede promjena u internim i eksternim politikama e, u Kini. Hvala. Puno hvala gospodine Bilder. Upravo vaša zadnja točka je važan znak. Mi nismo u stanju udružiti svoje glasove. Mislim da e, ovo nalikuje na natjecanje patuljaka. I sve dok e, nećemo spoznati tu činjenicu, nećemo postići rezultate. No, puno hvala našim stručnjacima i nadam se da ćemo nastaviti ovu raspravu jer ja sam doista puno toga naučio danas. Još jedan puta hvala i što ste sudjelovali u raspravi unatoč vremenskom pritisku i ispričavam se na vremenskom pritisku. Sada ćemo preći na iduću točku dnevnog reda, a to je tema ljudska prava i tehnologija. izvjestiteljica Maritje Šake. Imate li što za reći? Ne. Onda predlažem da pređemo na glasanje. Kompromisni predlog broj 4 koje je za, koje je protiv, usvojeno. Zatim 43. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Provjera. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno 26 naspravno e, naspram 23. 45 za, protiv, suzdržani, provjera. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno sa 37 naspram 27. 47 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim kompromis 5 za, protiv, usvojeno. Zatim broj 49 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 6 za, protiv, usvojeno. Zatim broj 53 za, protiv, suzdržani, provjera. Glasanje je zatvoreno i usvojeno 36 naspram 30. 54. E, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani usvojeno 56 za protiv suzdržani usvojeno 57 za protiv suzdržani usvojeno 58 za protiv suzdržani usvojeno 59 za protiv suzdržani odbijeno kompromis broj 7 za protiv suzdržani, usvojeno. Provjera. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno 35 naspram 29. Stoga Slijedi broj 66. Tko je za, protiv, odbijeno. 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 8, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis broj 9 za, suzdržani, usvojeno. Zatim broj 78 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Broj 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim 85 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim slijedi kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. To je uvijek ista većina, žao mi je. Glasanje je skoro pa zatvoreno, a sada je zatvoreno. I usvojeno je sa 34 naspram 30. Zatim broj 97. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 98 za, protiv, suzdržani, provjera. Glasanje zatvoreno. I usvojeno se 29 naspram 19. Broj 99 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 100 za, protiv, odbijeno. 101 za, protiv, suzdržani usvojeno. 102 za, protiv, suzdržani odbijeno. 103 za, protiv, suzdržani usvojeno. Mislim da su liberali po ovom pitanju drugačije glasali. Glasanje je zatvoreno. Mislim da sam malo precijenio liberale. 104. Je li nešto toga... Je nešto drugo usvojeno? 104, 105, o tome sad trebamo glasati. 106. Za, protiv, suzdržani, provjera. Glasanje je zatvoreno. i usvojeno se 37 naspram 28. 107 za, protiv, suzdržani, usvojeno 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sto devet za, protiv, suzdržani, usvojeno. 110 za protiv što je sada jeste protiv ili za onda je usvojeno oboje Henkel 111 tko je za tko je protiv Provjera. It's 111. What? It's 111. Yeah. Henkel 111. Henkel 111. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno sa 28 naspram 36. 112 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 113 u dva dijela. Tko je za prvi dio? Za, protiv, suzdržani usvojeno. A za drugi dio? Za, protiv, suzdržani suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, usvojeno. 116 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 117 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv suzdržani usvojeno. Zatim prelazimo na 120 koje je za, protiv, suzdržani odbijeno. 121 usvojeno, zatim kompromis 15 za, protiv suzdržani usvojeno. Zatim 126 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera. Kompromis 16, no? Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno i usvojeno sa 37 naspram 25. Sto dvadeset devet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Aha, ne, obratno. Znači još jedan puta, tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 130 i 131 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 132 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 133 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 135, 136 i 137. Oni svi imaju zajedničkog poznanika. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 138 za? Protiv? suzdržani odbijeno 139 za protiv suzdržani odbijeno 140 za protiv suzdržani usvojeno kompromis 17 za protiv suzdržani usvojeno 146

za, protiv, suzdržani. angenommen. 148 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 149 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 150 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 151 usvojeno. 152 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 153 dafür. 153 usvojeno, 154 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 155 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 156 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim kompromis broj 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 162 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 163 za, protiv, provjera. Glasanje je zatvoreno. i odbijeno sa 28 naspram 36. 164 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 167 za, protiv. Znači, hoćemo li glasati u bloku od 164 do 166. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Ček. Suzdržani, provjerit ćemo elektronski. FDD ima jednog previše koji je glasao. FDD. Gospodin Kastaldo, lijepi pokušaj. Sada je zatvoreno glasanje. Usvojeno sa 35 nas pram 28. Kompromis 1 za. Usvojeno. Zatim broj 13 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 2 za. Protiv suzdržani usvojeno. Broj 17 za. Protiv suzdržani odbijeno. 18 za, protiv, suzdržani usvojeno, 19 za, protiv, suzdržani usvojeno. Možemo li 20 i 21 glasati u bloku? Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 22 za. Protiv suzdržani usvojeno. Možemo li od 23 do 27 glasati u bloku? Da. Znači od 23 do 27 zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Zatim broj 31 za protiv, suzdržani, odbijeno. Glasanje je zatvoreno i odbijeno sa 25 naspram 31. 33 za, protiv, suzdržan je usvojeno. 34 za, protiv, suzdržani usvojeno. 35 za, protiv, suzdržani usvojeno, e, pardon, odbijeno. Znači 35 još jedan puta. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. 36 za, protiv suzdržani usvojeno, 37 za, protiv suzdržani usvojeno, 38 za, protiv suzdržani usvojeno, 39 za, protiv suzdržani usvojeno, broj 1 za, tko je protiv, suzdržani usvojeno, 2 za, protiv suzdržani usvojeno, 3 za, protiv suzdržani usvojeno, 4 za, protiv suzdržani usvojeno, 5 za, suzdrž, e, protiv suzdržani usvojeno, 6 za, protiv suzdržani usvojeno, broj 7 protiv usvojeno, broj 8 za, protiv suzdržani usvojeno. Broj 9 za. Provjera. Dobro. Ne moramo se javno sramotiti. Glasanje je zatvoreno i usvojeno 30, sa 33 naspram 28. Time smo sad stavili pečat na to. Zatim broj 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Broj 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno.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 33 zu 6 i sa 33 naspram 6 sa znatnih 24 suzdržanih usvojeno. 28. Imate li još nešto za reći? pozicijom, da. <laughs> e, ja. chciałbym tylko krótką, krótkie wyjaśnienie. Hvala vam lijepo, samo kratko pojašnjenje, objašnjenje ako mogu. Samo bih ukazao na činjenicu da Što se tiče amandmana 25. je odredba H, to je usmeni amandman koji je predložen i usmeni je zbog toga što je li sve u redu? Predsjednik nema uključen mikrofon. Kad dođemo do same za točke moći ćete objasniti. 28 za. Protiv suzdržani usvojeno. 29 za. Protiv suzdržani provjera. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno sa 27 na 34. Kompromis 1 za. Protiv Suzdržani? Usvojeno. Amandman 33 za, protiv, suzdržani. Ovo je malo zbunjujuće sada. Tko je za broj 33, za amandman 33? Tko je protiv? Usvojeno. Provjera. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno su 28, 28 naspram 29. 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno, zatim amandman 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 40 u dva dijela, tko je za prvi dio? Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Tko je za drugi dio? Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za protiv suzdržani odbijeno. Zatim slijedi amandman 48. Tko je za? Protiv suzdržani odbijeno. Kompromis broj 5. Za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 6. Za. Znači kompromis 6. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Kakav je problem? O čemu se radi? Da, ja sam napravio grešku. Trebali smo glasati o amandmanu 47, ali to možemo nadoknaditi. Tko je za amandman 47? za protiv suzdržani usvojeno. Zatim slijedi 54 u dva dijela, tko je za prvi dio, protiv, suzdržani, odbijeno, a za drugi dio, protiv, suzdržani, za, znači tko je za, još jedan puta, za drugi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, provjera. Koncentracijom na. Antrag der Abstimmung geschlossen. Ist 26 zu 32 abgelehnt. Znači odbijeno sa 26 nasprano 32. 56 za protiv odbijeno, 57 za protiv suzdržani provjera. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno sa 26 naspram 32. Kompromis 7 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 8 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za. Protiv suzdržani usvojeno. Zatim 65 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Zatim amandman 66 u dva dijela, tko je za prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, a za drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 67 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 70 za, protiv, provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je zatvoreno. i odbijeno. Znači ovaj lijepi amandman 69 je odbijen, iako se radi o odluci da se nećemo baviti terorizmom i tući svoje supružnike. Zatim kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 81. Da, što je s kompromisom 11? Što tu stoji? Vas? Was ist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 ne znam zašto ne govorimo o religioznim, o vjerskim e, manjinama, u ovim vremenima kada, se one, kada su one progonjene. Dafür? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 82 u dva dijela. Tko je za? Prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. A tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Zatim 85. Za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromis 13. Za? Protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 91 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 92 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim 95 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim amandman broj 101 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Glasanje je zatvoreno. Kompromis 17. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Zatim amandman 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Zatim broj 7. Za. Znači, tko je za broj 5? Protiv? Suzdržani usvojeno. Broj 7 za. Protiv suzdržani usvojeno. Zatim broj 8 za. Protiv suzdržani usvojeno. Broj 12 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 19 za protiv, suzdržani, usvojeno. Zatim broj 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv suzdržani usvojeno. 25 za, protiv suzdržani usvojeno. 26 za. Molim. Znači 25 usmeni amandman. Glasali smo 25. sa uspjenim amandmanom. Idemo na 26. Tko je za? Protiv. Odbijeno. 1 za. Protiv. Usvojeno. 2 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. 3 za. Protiv. Usvojeno. I sada za kraj imamo elektroničko glasanje. Das elf, no? Glasanje je zatvoreno. I izvješće je usvojeno. Čestitam izvjestiteljima i gospođi Šake na ovome izvješću. So. Damit ist die Sitzung geschlossen, ne? Time zatvaram sjednicu i želim vam ugodnu večer. Uh,